baš e, previše vremena za sve ono što je na dnevnom redu. Stoga najprije želim provjeriti da nemate nikakvih problema s tim što je na dnevnim redu. Dakle, ako nemate pitanja ili prigovora, smatram da je dnevni red usvojen. Dnevni red, dakle, u vidu kojem ste ga e, dobili. Najprije informacija o web streamingu, dakle naš se sastanak prenosi putem interneta, prijevod je osiguran na 16 jezika i odmah se zahvaljujem prevoditeljima. Što se tiče zapisnika u množini, sastanaka od 8. rujna i 12. i 13. listopada. Dakle, imate li možda primjedbi na te zapisnike, a ako nemate, smatraću da su ti zapisnici ovim odobreni. Preći ćemo sada na sljedeću točku dnevnog reda koja se odnosi na saslušanje. Saslušanje koje smo predvidjeli o pitanjima vezanim e, za inovativnu e, poljoprivredu i najbolju praksu kako u EU tako i u svijetu. Naše će se saslušanje e, podijeliti u dva dijela i molim svi da se pridržavaju vremena koje je predviđeno za to. Dakle, u prvom dijelu e, će govoriti gospodin e, Belen koji je e, direktor platforme za obnovljive energije u Mađarskoj, zatim profesor sa sveučilišta u Luvenu i na kraju profesor Morel sa sveučilišta Sakle u Francuskoj. Svaki će E, predavač će imati po 10 minuta, a e, nakon toga ćemo imati pitanja i odgovor e, zastupnika koji će, nadam se, kako bude odmicao sastanak, postati sve brojniji u dvorani. U drugom dijelu ćemo govoriti o najboljim praksama u svijetu. Dva izlaganja, profesor Šenan Harpas, organizacije za istraživanja u poljoprivredi iz Izraela i e, profesor Woms iz e, Centra za agrošumarstvo u Belgiji. Dakle, i tu će nakon toga zastupnici moći postavljati pitanja. Ako e, dakle nema nikakvih primjedbi, predlažem da odmah krenemo s prvim izlaganjem. Gospodin Belakov e, će e, sada dobiti riječ na 10 minuta. Unaprijed zahvaljujem. Hvala lijepa. Ja sam nekada bio član ovog odbora i to punih deset godina. Drago mi je e, da sam sada ponovno ovdje i bilo mi je drago što sam sreo mnoge kolege. Biće mi drago da govorim moj materijen jezik mađarski. Daću kratki pregled o području obnovljivih izvora energija i njihovog korištenja i kakve se uštede ugljičnog dioksida postižu u poljoprivredi. Možda se sjećate ovog prikaza. Komisija je izradila plan, ja sam također bio tada član i Zadan je cilj da do 2050. se ušteti 80% emisija CO2. No, ovaj plan komisije sadržava jednu vrlo važnu rečenicu koja je glasila da poljoprivreda Europske unije ima potencijal, ograničeni potencijal smanjivanja CO2 i komisija smatra da u poljoprivredi postoji potencijal smanjenja od samo 45% do 2050. Želim podsjetiti da osim poljoprivrede je tu i prehrambena industrija koja ima vrlo važnu ulogu i korištenje obnovljivih izvora energije u ovom sektoru je puno znači potencijal e, obnovljivih izvora energije u ovom sektoru puno veći nego u drugim sektorima Obnovljive, obnovljivi izvori energije se prije svega koriste u poljoprivredi i nije slučajno da europski poljoprivrednici znatno ulažu u obnovljive izvore prema njemačkoj studiji 2009. i između 2009. i 2013. E, njemački poljoprivrednici su uložili više milijardi eura u obnovljive izvore energije, no pogledajmo sada različite faze što se tiče e, potrošenog govira, 40% na svjetskoj razini se troši u poljoprivredi, u preciznoj poljoprivredi i jasno je da e, uvođenjem novih metoda možemo smanjiti smanjiti emisije u poljoprivredi. Osim toga tu su i biogoriva, no trenutačni porezni sustav ne potiče poljoprivrednike na korištenje ovakve vrste goriva. Veliki trošitelji energije su i e, sektori u kojima se koristi navodnjavanje i e, u stvari e, u ovom sektoru se može smanjiti potrošena energija, no nažalost e, europska praksa nije takva da se to potiče. E, vrlo jedan zanimljiv primjer iz e, Mađarske. Tu se koriste strujni motori gdje se štedi na gorivu i smanjuje CO2, no također su smanjeni i troškovi. U poljoprivredi imamo e, različite e, metode sušenja. E, sustavi sušenja se pogone na biomasu, zatim propan butan, naftu, a sustavi sušenja, oni proizvode velik postotak rezidua Što se tiče uzgoja stoke, to je vrlo posebno područje zbog plinova, bioplinova, jer bioplinovi ne smanjuju samo potrošnju energije, već imaju i vrlo e, štetan e, učinak, e, naime radi se o stakleničkim plinovima. Postoje različiti fondovi unutar Europske unije, no ne postoje fondovi koji bi izravno poticali korištenje biogoriva. Često je korištenje biogoriva teško izvedivo. A gorivo koje vidite ovdje na prikazu e, je e, gorivo koje se koristi za e, grijanje štala i tu smo također postigli velike uštede. Što se tiče uzgoja stoke, tu imamo vrlo zanimljive promjene. Naime, prije smo imali uobičajene krovove, no zbog primjene solarne tehnologije konstrukcija krovova se promijenila kako bi se na njima e, mogli smjestiti solarni paneli. Zatim još nešto o vrtlarstvu. Ovdje e, na ovom prikazu vidite e, sliku gdje sam sa jednim poljoprivrednikom iz Mađarske koji uzgaja papriku i koristi e, biotermalnu energiju i ovaj mladi poljoprivrednik sudjelovao je na kongresu poljoprivrednika gdje je dobio nagradu. E, Mađarska prije svega geotermičku energiju koristi u vrtlarstvu. Ovdje imamo čitav niz projekata. Ne koristimo samo geotermalnu energiju, već e, i e, druge oblike energije. Primjerice ovo postrojenje koje vidite je također jako dobro iskoristivo za grijanje na otpad. Što se tiče prehrambene industrije. E, tu e, koristimo e, puno niže temperature, puno niže od 200 stupnjeva, za razliku od nekih postrojenja gdje se koriste sustavi na čak do 1000 stupnjeva. Što se tiče različitih proizvodnih procesa, tu, stvaraju, tu se stvaraju nus proizvodi. Ovo što ovdje vidite je jedno postrojenje e, koje e, je e, smješteno u mjestu Sarvaš i radi na bioplin i ovdje se koriste otpaci u ovom postrojenju. Imamo i postrojenja od 3 MW u Mađarskoj, tu koristimo ostatke povrća i zahvaljujući tome e, ostvarena je velika ušteda u proizvodnje šećera. Zatim što se tiče obrade e, ulja i sjemenja u Solnoku u Mađarskoj, e, tu opnu suncokretovog sjemena sagorijevamo, time se stvara toplina i E, ta toplinu, ta tu e, stvorenu toplinu koristi, e, se koristi u proizvodnji piva u jednom postrojenju koje je u blizini. I također koristimo i dijelove, odnosno otpadke iz proizvodnje mesa. Zatim u Kečkemitu proizvodimo koncentrat od rajčice, to je pogon od 7 MW i tu se čak iskorištava i kora rajčice i na taj način e, dobivamo energiju iz nje. Jedno od najvećih postrojenja na biomasu je u Sabad Ejhazu, to je šećerana i oni imaju e, kota od 37 MW koji, koji radi na slamu i kukuruz i koriste oko 70 milijuna e, zemnog plina i time se također mogu pokriti energetske potrebe jednog e, grada. I na kraju mi molim vas dopustite da, iz, da e, kažem neke preporuke koje smatram važnjima. U različitim državama članicama provode se različita ulaganja, mislim da bi bilo vrlo važno da imamo sustav koji ne podupire samo projekte koji povećavaju razinu CO2, već da koristimo alternativne tehnologije koje bi polučile iste rezultate, a bez povećanja emisije CO2. Trebamo koristiti obnovljive izvore energije no postoje ulaganja gdje investitori ipak preferiraju fosilna goriva. Primjerice Europskoj uniji je iz e, fondova e, su bili e, financirani projekti gdje se koristio zemni plina, nisu se koristili obnovljivi izvori energije. Dakle, često susrećemo sa preprekama kada se radi o korištenju bioplina ili biomase i to nažalost, e, znači situacija je trenutačno takva da smo često e, suočeni sa preprekama i da ne iskorištavamo ogromni potencijal i mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. A ovo na ovom prikazu je e, gnojivo koje vidite koje se također može koristiti. Dakle, obnovljivi izvori energije su svugdje oko nas, samo bi trebali naučiti bolje ih koristiti. Puno hvala. Merci. Hvala lijepa, hvala. Hvala gospodine Gladfelder. E, hvala vam što ste na našem odboru došli eh, održati ovu prezentaciju. A sada prelazimo na izlaganje profesora Filipa Barea sa Katoličkog sveučilišta u Luvanu. Isto ima 10 minuta. Hvala lijepa, hvala vam na pozivu. Moj cilj danas jest govoriti vam o tranziciji e, prema poljoprivredi s učinkovitim iskorištavanjem resursa u Europi. Znači, ukazao bih na to da se radi o ne samo poljoprivrednom sustavu, nego sustavu koji osigurava prehranu. za početak želim reći da nije opcija nastaviti na ovaj način na koji radimo. Potrebno je promijeniti posljedice poljoprivredne proizvodnje a za to su potrebne inovacije, za inovacije su e, potrebni poticaji koji dolaze ili sa političke razine ili od strane potrošača. A te promjene koje su potrebne utjecaće na čitav sustav. Nakon e, proizvodne revolucije u 20. stoljeću i nakon e, zelene revolucije, danas se nalazimo u situaciji u kojoj trebamo novi program za poljoprivredu. Tu se radi o e, izvješću e, iz 2010. Ujedinjenih naroda gdje se ukazuje na to da su tri izazova poljoprivreda pravo na hranu, ljudi moraju e, moći se hraniti, Drugo pravo jest jednakost, odnosno moramo ukinuti nejednakost između poljoprivrednika i poglavito poljoprivrednika sjevera i poljoprivrednika juga, a poljoprivrednici juga su neki od najsiromašnijih stanovnika zemlje. Treće jest održivost. E, moramo imati poljoprivredu koja će biti održiva i moguća u budućnosti, koja ne ugrožava e, poljoprivredu budućnosti. To znači da moramo promijeniti e, usredotočenost na rezultate, moramo misliti i na posljedice koje ostavlja poljoprivreda, poglavito posljedice, ekološke posljedice. Do početka 20. stoljeća i e, poljoprivreda je bivala sve intenzivnija bez nekog e, jačeg učinka na e, okoliš u 20. stoljeću došlo je do utrostručenja poljoprivredne proizvodnje, a to je popratilo i veliko onečišćenje tla, voda i utjecaj na klimatske promjene. Danas u 21. stoljeću svjesni smo toga da više ne možemo nastaviti tako. Fole je rezimirao ova pitanja i ovdje naranđastom bojom vidite što se može postići do 2050. odnosno to su minimalni ciljevi za 2050. godinu. Znači istovremeno moramo povećati proizvodnju i smanjiti e, posljedice na prirodu, odnosno na okoliš. Zato sam rekao da nastaviti raditi na način na koji danas radimo nije opcija. Evo, e, s lijeve strane e, vidite, sa desne strane vidite učinak na uništavanje dušika i tako dalje. Sada ovdje je prikazan način na koji možemo smanjiti učinak na prirodu, istodobno, poveć, istodobno povećati proizvodnju. E, to se na prvi pogled čini nemoguće, ali e, to nije u kontradikciji sa e, ciljem povećanja proizvodnje poljoprivrednici u Europi se još uvijek nalaze na broju 1 i umjesto da idu do drugog koraka e, gdje se jako e, šteti prirodi, može se direktno ići na e, treću točku, odnosno agroekologiju. Evo ovdje vas želim podsjetiti zašto produktivnost e, ni, ne smije biti na prvom mjestu. Ovdje vidite na prvoj liniji produktivnost na e, globalnoj razini, crvenom bojom označen je rast e, stanovnika, a vidite dakle da još uvijek bez obzira na to 800 milijuna ljudi umire od gladi i dakle, e, kao što sam rekao, ovdje se radi o borbi e, protiv siromaštva. Što je agroekologija? Agroekologija je prije svega načelo. Često se govori o agroekološkim praksama, ali sa akademskog stanovišta e, agroekologija počiva na načelima. Tu se radi na učinkovitom iskorištavanju e, resursa, e, povećanje bioraznolikosti, e, recikliranje i briga o tlu. E, isto tako tu je no, načelo, e, socioekonomsko načelo koje je utemeljeno na fair tradu i na socijalnoj jednakosti. Agroekologija je, e, sustavna, je, je sustavna vizija koja počiva na interakciji i koja E, vodi računa o različitim ishodima, odnosno rezultatima, ne samo o produktivnosti i koja pokušava iznaći kompromise za probleme koji su postavljeni a ja sam uvjeren i e, to uvjerenje dijelim s drugim e, ljudima koji e, djeluju na području agroekologije da moramo napustiti sustav koji za jedini cilj ima produktivnost i prihode najvećih aktera u sustavu i moramo imati, moramo pokrenuti novi sustav koji je diversificiran i multifunkcionalan, odnosno koji vodi računa o gospodarskim, socijalnim i okolišnim učincima. Ta tranzicija se treba utemeljiti na promišljanju čitavog sustava. E, sistemska dimenzija mora biti u srcu razmatranja. Zašto? Evo ovdje vidite schemu jedne studije koja je provedena u Belgiji. Vidite različite vrste proizvodnje mlijeka. E, jedna se temelji na pašnjacima, druga na e, korištenju e, kukuruza i vidite da su gospodarski najisplativiji sustavi iskorištavanja koji su utemeljeni na inputima. Ali evo tamo zeleno vidimo da rezultati ekološki prihvatljivijeg iskorištavanja nisu loši, a e, ekološki učinak je puno bolji. Pitanje je hoće li poljoprivrednici e, koji danas su u crvenom e, kada će obavljati tranziciju preći na proizvodnju koja vodi računa primarno o e, produktivnosti ili o ekologiji. Ovdje je to ovim dijagramom schematski prikazano a ja e, mislim da je posebice u ovom sustavu e, dimenzija zapošljavanja vrlo važna zato što će nam to omogućiti da postignemo razvoj u ruralnim sredinama isto tako dimenzija zaštite okoliša je važna ali ona je isključivo u rukama poljoprivrednika Politika postavljanja cijena je isto tako e, važna primjerice organska poljoprivreda e, je jedna od važnih sastavnica čitavog sustava koja može lako promijeniti e, omjere snaga u čitavom sustavu. Mi agroekologiji Mislimo da treba djelovati na cijene, ali isto tako treba djelovati e, na sve elemente e, lanca e, proizvodnje od dakle polja do stola. ovo je vrlo kompleksan jedan schematski prikaz koji sam razvio sa svojim kolegama. čisto čito da vam pokažem gdje se vi nalazite. Vi se nalazite tamo gore na ovom schematskom prikazu. I vi koji radite na donošenju političkih odluka e, možete djelovati i na poljoprivrednike i na potrošače, a i na odnos između ta dva aktera u sustavu. Kao što sam već rekao, održivost poljoprivrede je važna, učinkovito iskorištavanje resursa je važno, a za to su potrebni kompromisi, kao što sam već rekao. Veća održivost znači manju produktivnost. E, to je mali pad, ali ipak pad. A da bismo to postigli, da bismo to učinili održivim i produktivnim, mora se promijeniti i ponašanje e, potrošača a isto tako treba predvidjeti i e, globalne promjene e, koje bi značile da se počne jesti manje mesa, a više povrća. E, sve te promjene dovele bi do boljeg razvoja ruralnih područja, što bi značilo veća jednakost. A sa poljoprivrednim E, ukrupnjavanjem e, poljoprivrednika e, dolazi do napuštanja sela, a ne razvoja sela i zato je potreban potrebna promjena u omjeru snaga unutar samog sustava, a ta promjena podrazumijeva i identifikaciju kaciju i uklanjanje e, sustava koji su trenutno zakočeni određenim normama, odnosno točaka u sustavu koje su zakočene zbog e, određenih normi i e, procedura. Bolje iskorištavanje resursa znači identificirati i ukloniti te poteškoće u sustavu, e, zatim e, zaštitu različitih inicijativa, to ćemo kasnije vidjeti primjere tih inicijativa, i sve promjene moraju biti relevantne za stvarne poljoprivredne poljoprivrednike. Isto tako moramo biti dosljedni, ne smijemo od poljoprivrednika tražiti da provedu promjene, a da te promjene nisu adaptirane e, pravom tržištu i pravoj situaciji. Dakle, moramo biti dosljedni. I želim vas podsjetiti na svoju glavnu e, poruku kako bismo promijenili učinak, moramo promijeniti način na koji funkcioniramo, a kako bismo promijenili način na koji funkcioniramo, moramo uvesti nove poticaje za poljoprivrednike, za mene bi to predstavljalo pravu socioekonomsku revoluciju, a isto tako potrebno je promijeniti i e, prehranu općenito, a za to su važni donositelji e, odluka i donositelji politika. Ova tranzicija je sada od velike važnosti i mnogi ljudi rade na njoj. Hvala vam lijepa na pažnju. Euh, Hvala vam gospodine Pare, ovo je bilo vrlo zanimljivo i bogato izlaganje i bit će nam sigurno zanimljivo s vama kasnije ući u diskusiju. E, predajem sad odmah riječ doktoru Kevinu Morelu e, koji će nam predavati sljedećih 10 minuta. Dobar dan svima. Ja ću možda dati sada konkretne primjere onoga što je upravo kolega govorio. E, govorit ću vam o specifičnom e, poljoprivrednom gospodarstvu sa sjevera Francuske gdje se može efikasnije koristiti sve resurse, ali isto tako da se može istovremeno biti i ekonomski dobar jer često se misli da te dvije stvari ne idu zajedno. Radim na sustavima koji su vrlo specifični, to su mikrogospodarstva. Radi se o inicijativama koje se u ovom času prilično razvijaju u Francuskoj sa sve većim uspjehom. Radi se o malim gospodarstvima gdje koji uzgajaju povrće, to je ekološko povrće, a tipično je za njih da ih vode mladi ljudi koji nisu rođeni na selu, koji su često visoko obrazovani i koji su se opredijelili za poljoprivredu jer su htjeli da zapravo to odgovara njihovom načinju viđenja života. Oni uopće nemaju velika gospodarstva, već e, želi imati male, e, e, malu ekološku poljoprivredu. Često se radi o manje od površina od manje od jednog hektara i kao što vi vidite na slici imate i na kvadratnom metru i salatu i mrku i tako dalje. Dakle, jako puno oni rade na biološkoj raznovrsnosti. Oni žele eh, raditi na lokalnoj razini, surađivati sa svima u njihovom e, selu. Možda to izgleda malo snobovski, ali zapravo smo se htjeli pitati da li ovakva praksa može biti ekonomski održiva. Evo, sad ću vam predstaviti rezultat onoga na čemu sam ja radio na mikrogospodarstvima na sjeveru Francuske, njih dvadesetak. Pokušali smo usporediti tri sustava u trećem stupcu na desnoj strani, a to je raznovrsno makrovrtlarstvo. E, motorizacija je velika, postoji jedan traktor za obradu e, zemljišta za teže poslove, a s druge strane se malo koristi, e, da tamo gdje se koristi dosta gnojiva. To je dakle jedan scenario koji je neka vrsta usporedbe ovdje, dok su u prvom stupcu ekološka poljoprivreda i to jedna koja je sasvim manuelna, a druga je kompromisne prirode poput onoga o čemu je govorio kolega. Dakle, puno se radi rukama, ali postoji i motorizacija sa jednim srednjim stupnjem motorizacije. Što se tiče utjecaja na okoliš, prva dva sustava u mikrogospodarstvima u usporedbi s klasičnim sustavom, dakle prva dva sustava koriste manje, e, troše manje energije jer su manje motorizirani, oni e, puštaju da se e, sajemlja obrađuje sama, dakle puno je ne obrađuju, ima puno recimo crvi i tako dalje drva i tako dalje. Oni kupuju jako manje umjetnih gnojiva, a znamo da proizvodnja umjetnih gnojiva zahtjeva puno energije da ih se proizvede. Ti e, ljudi imaju zapravo vrlo dobre rezultate i u tom smislu je to jako zanimljiva poljoprivreda. Ja sam ovdje istraživao stvarna gospodarstva i kojih nema tako puno, međutim koristio sam modelizaciju kako za svaki scenario. Za svako gospodarstvo testirao sam tisuću različitih scenarija i mikrogospodarstva proizvode više e, pre, ako se gleda na površinu. Ja nisam razmišljao o terminu tona po hektaru, već o tome kolika je proizvodnja košara različitih e, povrća e, svakoga tjedna. Dakle, u mikrogospodarstvima e, prvi stotinu na tjedan 170 za srednjem stupcu, a 250 e, u ovoj e, trećem stupcu. Jer e, radi se o tome da ako se nema traktor, dakle mogu se, može se više proizvoditi po površini jer zapravo se može cijela površina obraditi i posaditi, ne mora se ostaviti prostor kojim će prolaziti traktor. Zanimljivo je uočiti da e, se na manjim e, površinama postiže e, ekonomska održivost. Dakle, ovdje imamo 3 i 6 milimetara koji što se ti će ljudi koji tamo rade zapravo ono što želim dokazati ovdje je da se na tim mikrogospodarstvima zapravo po površini može otvoriti više radnih mjesta. Ti mladi poljoprivrednici surađuju sa e, susjedima, ne nužno sa onima koji su samo agroekološki nastrojeni, već i sa klasičnim poljoprivrednicima. Ovdje je primjer iz e, Bretanje, to je ekološko makrogospodarstvo koje surađuje sa konvencionalnim uzgajivačem e, e, stoke za proizvodnju mlijeka i sa jednom pivovarom. Oni na učinkovit način koriste resurse jer jako je dobro E, surađivati s drugima određene na gospodarstva proizvode e, otpad prirodno gnojivo primjerice. Dio se to, tih materijala može reciklirati i na taj način mikrogospodarstva e, ne moraju uzimati proizvode izvan svog područja. Ovdje, na primjer, se vidi da oni dijele traktor ili e, isto tako da imaju zajednički spremnik za vodu. Na taj način e, oni se dakle ujedinjuju snage, isto tako zajedno odlaze na tržnice pa su se bolje organizirali što se tiče distribucije gdje opet manje koriste energenata i na taj način učinkovitije koriste sirovine i resurse. To osim toga ima pozitivni utjecaj na život u lokalnoj sredini jer privlači ljude u neku e, sredinu. Ovdje e, se razvijaju onda i druge aktivnosti, primjerice kreće se u proizvodnju sira, dobivaju se nove ideje. I e, u ovom selu, e, na primjer, to je fotografija desno dole, radi se o selu koje je bilo gotovo ruševno. Međutim, mladi ljudi se ponovno tamo nastanjuju jer je život u tom selu se obnovio. Ovdje ne vidite ništa, nisam znao da su ekrani kod vas tako maleni, ali nema veze, samo slušajte što ću reći. Sama suradnja omogućuje naravno da se poboljša korištenje sirovina. A kada govorimo o tome u poljoprivredi e, politike se ne smiju usmjeriti samo na na dimenziju gospodarstava, već i na dimenziju samih e, teritorija. Ako se radi na osnovi ekosustava, e, ono što se nekada radilo u laboratorijima je nešto što se više ne može primijeniti. A e, to se ne može reproducirati u laboratoriju. Naime, radi se o čitavim ekosustavima. Prvo to mora se raditi na terenu i znanost se mora raditi drugačije. Treba se uspostaviti partnerstvo između znanstvenika i poljoprivrednika. I to poljoprivrednika kolektivno, jer poljoprivrednici vole raspravljati o tome što i kako rade. Ministarstvo poljoprivrede Francuske u francuskoj regiji Loreni E, financiralo kolektivno istraživanje e, među jednom skupinom uzgajivača povrća koji se bave ekološkom poljoprivredom. Oni su e, došli do vrlo zanimljivih i inovativnih rezultata. Oni su načinili i neke prototipe koji su e, sada drugima na raspolaganju i o tome se, sve može pročitati na internetu. A istovremeno to je privuklo i mnoge da se nastane u toj regiji. 2000. godine bilo je osam e, uzgajivača površa u Loreni, a sada 15 godina kasnije ih ima 120 da sažmem e, što je zanimljivo za zajedničku poljoprivrednu politiku. Mali e, poljoprivrednici, uzgajivači povrća rade na malim površinama i oni manje mogu koristiti e, potpore iz EPP-a. Bez obzira na to, oni su zapravo ekonomski, oni bolje stoje i imaju bolji prinos jer oni od početka znaju da neće dobivati sredstva iz EPP-a. I zato mislim da bi bilo bolje da se izdaje više novca za poljoprivrednike u prvom stupu, a ne toliko po hektaru, jer ti e, poljoprivrednici nemaju velike površine. A što se tiče drugog stupa, treba razmišljati kolektivno i o čitavoj dinamici koja se stvara u jednoj zajednici jer se to može odraziti na cijelu e, ruralnu zajednicu. I za kraj još par riječi kada se radi e, na istraživanjima ovako kolektivno s poljoprivrednicima, teško je znati što ćete na kraju ostvariti poljoprivrednici ponekada promjene mišljenje i isto tako ne imaju ponekada i neke druge obveze. Prema tome prije nego što se prijavimo za znanstveni projekt moramo već pola toga napisati. A e, mislim da bi bilo bolje da se izloži metoda kad se prijavljuje rad jer mislim da će e, na taj način inovacije do kojih dođemo biti korisnije za poljoprivrednike. Hvala. Hvala. Hvala gospodine Morel. Hvala svoj trojici na vašim e, vrlo interesantnim izlaganjima. A sada ću otvoriti raspravu i budući da nemamo vremena, kao što sam već rekao na početku, molim vas e, nemojte govoriti dulje od dvije minute. Za početak, gospođa Müller, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući na zanimljivoj prezentaciji. Sva tri izlagatelja su bila vrlo zanimljiva. Meni je vrlo važno da energetski zaokret ide u korak zajedno sa poljoprivredom, a da ne bude uperen protiv poljoprivrede. Stoga vas želim pitati vezano uz primjere koje smo čuli iz Mađarske Radi se o tome da sunčevu energiju, energiju vjetra trebamo koristiti, također i bioenergiju u području bioplinova, vi ste to spomenuli. Dakle, radi se o tome da ovu energiju možemo pohranjivati. U međuvremenu postoji tehnologija koja doista metan koji nastaje u postrojenjima za bioplin da se on tako obradi da se e, može očistiti u plinskim mrežama. Ono što je vrlo važno da poljoprivrednici budu uključeni. U području goriva prve generacije je meni osobno vrlo važno da ne govorimo samo o uljanoj repici, e, dakle e, uljana repica iz koje se radi gorivo za traktore već e, se iz ove sirovine koja je vrlo važna komponenta za naše krave mogu dobiti i bjelančevine, tako da ne budemo ovisni o uvozima soje. Učinkovitost resursa i promjena klime to je nešto gdje se moramo savjetovati unutar poljoprivrede i moramo biti usklađeni e, kada je riječ o obrazovanju poljoprivrednika. Zatim imam još jedno pitanje vezano uz francusku prezentaciju. Kako osigurati da površina bude e, pravilno raspodijeljena među poljoprivrednim poduzećima i mislim da u okviru zajedničke poljoprivredne politike doista možemo stvoriti mogućnosti za e, subvencije za manja poduzeća kako bi osnažili e, srednja i manja poduzeća. Puno hvala. Hvala. Gospodin Ropen. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, nuoširdžiai pranešėjams. Hvala. E, za početak bih e, htio najljepše zahvaliti našim gostima koji su nam održali vrlo interesantna izlaganje i dali nam neke vrlo zanimljive primjere. Sve ovo o čemu ste vi govorili je vrlo važno za našu budućnost i o tome moramo vrlo vjerojatno voditi računa u trenutku u kojem ćemo provoditi e, reviziju e, ZPP-a. E, morat ćemo se obratiti poljoprivrednicima i s njima razgovarati o pilot projektima. Ja sam nedavno pročitao studiju koju je proveo jedan američki znanstvenik tu se radi o korištenju kanalizacije. i o recikliranju kanalizacije u gorivo. Možda imamo nešto slično i u Europi, ali ako se ovaj američki model pokaže dobrim i iskoristivim, mi bismo svu kanalizaciju mogli koristiti za proizvodnju energije, za proizvodnju goriva. Isto tako možemo koristiti na isti način i otpad e, od hrane i druge vrste otpada. Tako da će vjerojatno sljedeća generacija goriva na taj način nastati. Što vi mislite e, o budućnosti ovog e, područja? Hvala. Hvala, gospodine Rope, sada gospodin Flanagan. Hvala lijepa. Izlaganje su bila vrlo interesantna. E, ovdje često čujemo o krizama u različitim sektorima i slušamo o tome što da učinimo u pogledu nekih kriza, a ponekad čujemo i dobre vijesti. E, gospodine Morel, hvala vam na ovim vrlo e, dobrim vijestima koje ste s nama podijelili. Rekli ste da veća e, poduzeća dobivaju e, više novca od ZPP-a e, i to se mora promijeniti mi moramo naći načina da ljude zadržimo na, e, na zemlji, da obrađuju zemlju na selu i e, trebali bismo zapravo iskopirati ove prakse koje ste vi opisali. A u odnosu na to što je gospodin Gladfelder rekao o bioplinu i anaerobnoj e, proizvodnji, zanima me što on ima za reći o potencijalnim e, izmjenama u uredbe o gnojevima. E, zato što to je veliki izazov, pogotovo za poljoprivrednike u Irskoj, e, kad se radi o proizvodnji govedine i mliječnih proizvoda, postoji pritisak da se zatvori krug. I imamo primjere projekata E, sa tom anaerobnom e, proizvodnjom e, što vi mislite što, jer nešto ćemo morati učiniti nešto ćemo morati promijeniti ne možemo ignorirati i zanemarivati više te pritiske koji se vrše nad nama gospodine Glafelder što vi mislite hoće li ove predložene promjene uredbe o gnojevima imati učinka. a slušajući eh, gospodina Bertela i Morela, čini mi se da u budućnosti eh, će se na dobar način eh, promijeniti e, poljoprivredno, odnosno ljudi će se moći prehranjivati kroz e, poljoprivredu, a zahvaljujući jednom od e, grafičkih prihaza mogu zaključiti da mi već bismo mogli nahraniti svo stanovništvo svijeta. To bismo mogli učiniti tako što ćemo prestati proizvoditi oružje koje uništava zemlju i resurse i ubija ljude i da taj novac usmjerimo u proizvodnju hrane Eh, odnosno poljoprivredu koja proizvodi eh, hranu za ljude. Hvala. Eh, gospodin Aginjov. Govorimo o upotrebi obnovljivih izvora u poljoprivredi. Ne znam da li gospodin Gladfelder, Gladfelder svjestan činjenice da se ugljikov dioksid e, upumpava u staklenike, a za optimalni rast biljaka zapravo je, nema dovoljno CO2 u atmosferi. Anaerobna probava je u e, redu, ali anaerobni digestori, tamo gdje se proizvodi kukuruza, je ludilo zato što su za to e, potrebne subvencije za e, električnu energiju. Ja doma još uvijek nisam uspio naći nekoga tko bi mi postavio solarne ploče na krov, jer ja najviše energije trošim na hlađenje, eh, a eh, ne mogu nikako postaviti eh, te solarne ploče. Ako negdje treba usmjeriti subvencije, to je onda tu. Govorili ste o E, uštedi energije, e, glifosati su e, najbolji način da se to učini, a Europska unija to ne govori. Isto tako govorili ste o stvaranju novih radnih mjesta. Ljudi bi rado radili u poljima, ali kada bi se njih platilo kako treba, tada nitko si ne bi mogao priuštiti hranu. Isto tako što se tiče obrade kanalizacije, zanima me koje je vaš stav o tome, zato što se to zaista pokazalo neprikladnim. Hvala. Učinkovita poljoprivreda i inovacije, to je eh, vrlo važna tema. Zanima me što misli Gladfelder Bela, gospodin Gladfelder, kakav je potencijal u središnjoj Europi i što učiniti kako bi ovaj sektor e, više zaživio. Puno hvala. Merci. La parole Hvala, gospodin Buda. Hvala lijepa. E, nužno je e, raspravljati o ovim stvarima u današnje vrijeme. Energija je užasno bitna jer ona određuje konačnu cijenu svih proizvoda, a mi smo prije svega potrošači. Htio bih govoriti o navodnjavanju jer smatram da je navodnjavanje vrlo važno, ako su zemljišta dobro navodnjena, onda se proizvodnja povećava i odmah je situacija bolja. Međutim, na europskoj razini ima problema s navodnjavanjem i sve je vezano za energente, bez obzira radili se o električnoj energiji ili e, ako se radi o e, benzinu ili mazutu. Da li e, prilikom korištenja vodnjanja e, bi se moglo koristiti sunčeva energija, to bi možda bilo učinkovitije. Gospodin Agnju je govorio o tome da se u nekim e, dijelovima godine da ima manje sunčane energije. Ja pak mislim da ga se nedovoljno koristi u poljoprivredi. Jer korištenje sunčeve energije ne smanjuje e, cijenu e, za energiju. Ali smatram da se radi o izvoru energije koje nedovoljno koristimo. E, sunčeva energija mogla bi se koristiti ne samo za postrojenja za navodnjavanje, već i recimo za hranu životinja. Što vi mislite o tome? Hvala. E, gospodine Buda, gospođo Mekines ima riječ. Hvala lijepa i hvala puno našim izlagačima. Prvo o e, prvom izlaganju. Drago mi je da ste ponovo među nama, gospodine Gladfelder. E, rekli ste da e, Europska unija može ponekada predstaviti probleme za razvoj. Možete li nam nešto više o tome reći? i što mi možemo napraviti da se sve ovo ostvari. Mislim da nije u redu govoriti o suprotstavljanju velikih i malih poljoprivrednih gospodarstava i tako dalje, jer je to politička e, obojeno. Mnoge male e, poljoprivredna gospodarstva moraju vrlo intenzivno obrađivati zemlju. Jednostavno imaju malo zemljište, dok se veliki zemoposljednici mogu priuštiti e, da ne obrađuju tako intenzivnu zemlju. Moram e, se više baviti istraživanjima i razvojem. mislim da nismo o tome dovoljno govorili. Trebamo našim zemljama dovoljno znanja. Moramo e, tome obučiti poljoprivrednike. Poljoprivrednici žele slijediti E, takve savjete jer e, su za njih korisni. Međutim, u mnogim državama članicama ih nema. Fascinantno mi je bilo slušati izlaganje o mikrogospodarstvima. To je vrlo dobro. A e, čuli smo također i o drugačijim vrstama uzgoja, obrađivanja zemljišta koje uzimaju u obzir cijelu cijelu, e, cijeli ekološki aspekt. E, zanima me također kako bi politička e, ekologija omogućila ljudima da žive još i od nečeg drugog na svojim farmama nego li samo od poljoprivrede. Hvala. Sada gospodin Hojsling. Gospodine Gladferdel, vi ste poznati zato da imate vrlo pozitivno mišljenje o bioenergiji, biogorivima i bioplinovima, ali u Njemačkoj već imamo 15 godina iskustva u ovome području kada je riječ o bioplinovima i mogu reći da sam prije 15 godina ja imao pozitivno mišljenje, ali razvoj događaja je pokazao da korištenje kukuruza u nekim regijama na 50-60% površine zasađen kukuruz, da ekološki gledano je nešto što je negativno i energetska bilanca je također negativna. Stoga se pitam koliko ćemo još govoriti da je to prava alternativa, jer e, gubimo zelene površine i e, imamo E, preko 40 tona e, CO2 emisija po jednom hektaru. Dakle, radi se o tome da e, sačuvamo zelene površine, inače naša klimatska bilanca neće biti dobra. Što se tiče uljane repice, repica u nekim regijama nije nešto što je pozitivno, znači nije pozitivan razvoj događaja i to nije održivo, stoga moramo nešto poduzeti. Ja mislim da bismo trebali koristiti drvo i e, gnojivo kako bi iz toga radili bioplin i to je jedino učinkovito i jedina politički smislena mjera. Zatim što se tiče razvoja poljoprivrede, mislim da je vaš referat bio vrlo zanimljiv. Rekli ste da ne moramo, rekli ste da trebamo ići u ekološkom smjeru, imamo resurse, sirovine e, koje su ograničene, zatim e, kali je također e, ograničena sirovina, zatim dušici, njih možemo umjetno proizvoditi, ali to je e, vrlo skupo i stoga to ne može biti trajni održivi put u poljoprivredi jer e, moramo koristiti prirodne sustave. Puno hvala. Merci, Hvala. gospodine Hojsling? Hvala, nemam pitanje, ali imam dva komentara. Gospodin Baret, vi ste rekli da postoje situacije gdje E, se politika i poljoprivrednici moraju odlučiti. Naravno da je to banalna rečenica, ali ponekad nam se ovdje čini kao da ne postoji mogućnost odlučivanja. Ponekad nam se čini kao da postoje pomične stepenice na kojima se nalazimo i sada moramo raditi onako kako smo oduvijek radili i da postoji samo taj jedan jedini put. Stoga vas e, želim zahvaliti što ste naglasili da politika treba odlučivati, da treba e, izmijeniti neke stvari i da poljoprivrednici također imaju mogućnost odlučivanja Stoga je važno da se uvijek iznova toga prisjetimo, jer mnogi misle da nemaju mogućnost odlučivanja. A drugi komentar, vi ste također naglasili da se ne radi o tome da e, postignemo porast, da imamo veći urod. Ovdje u parlamentu se e, dio nas slaže s tim da moramo biti učinkoviti i sve učinkovitiji zato što e, mi ovdje u Europi pretjerano rečeno moramo prehranjivati svijet. A kada se radi o pitanju što ćemo sa poljoprivrednom politiku, e, politikom, e, dakle ona mora biti ekološka jer to će biti vrlo važno na samome kraju kada ćemo raditi bilancu i koliko god da je e, djelovalo banalno ono što ste rekli, isto toliko je i važno. Ali ja mislim da mi ne moramo prehranjivati svijet i imamo mogućnost da donesemo svoje odluke. Puno hvala. Merci, merci pour Hvala svima na ovoj seriji pitanja koje samo pokazuju koliko su ova tri izlaganja bila bogata i komplementarna. Ja e, bih e, vam dao svakom po tri minute za e, odgovor na pitanja koji ste, su vam postavljena. Naravno, to nije dovoljno vremena, ali toko su pravila u Europskom parlamentu. Osobno smatram da često to ne dopušta da se rasprava razvije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ehm, ja ću pokušati biti što kraći. Ja sam dugo vremena eh, proveo u glavnoj upravi za poljoprivredu, no nikad nisam <laughs> govorio 10 minuta. Sada ću pokušati odgovoriti na sva pitanja. Što se tiče bioplina i njegovog eh, korištenja u mreži, mislim da je to opravdano ako eh, možemo druge oblike energije puštati u mrežu, zašto ne bismo mogli i bioplin. Imali smo jedno izvješće, Lefol izvješće o toj temi i on je u međuvremenu postao ministar poljoprivrede u Francuskoj i to izvješće i tekako poticalo puštanje bioplinova u mrežu. E, kod e, ovih plinova je pitanje što ćemo sa otpadkom E, primjerice kod drugih e, nekih oblika se otpaci mogu koristiti u štalama i tako dalje. A kod bioplina se postavlja pitanje što učiniti. Kod proizvodnje goriva e, je također se postavlja i pitanje otpadnih voda. U Mađarskoj imamo jedan istraživački institut koji se bavi pitanjem što se događa sa komunalnim otpadnim vodama u Mađarskoj i koliko su te vode opterećene umjetnim gnojivom i donesen je zaključak da godišnje e, oko 130 milijuna eura e, gnojiva e, mi otpuštamo preko Dunava u Crno more s obzirom e, da e, stanovništvo Mađarske iznosi oko 2% stanovništva Europske unije, godišnje oko 6,5 e, milijardi eura pustimo u Crno more umjesto da iskoristimo taj resurs. Kakve promjene bi bile važne? To ste pitali znači na e, razini Europske unije, primjerice po pitanju bioplina. Nedavno sam posjetio jednog prijatelja koji ima e, ovakvo postrojenje na bioplin i on e, ne zna što, da se vratimo na početak predavanja, što činiti sa otpacima nakon što se proizvede bioplin, dakle E, iskorišteno gnojivo. To gnojivo se više ne može koristiti na poljoprivrednim površinama. Dakle, u pretekućem je obliku i ne može se pohranjivati i stoga to bi bila potrebna toplinska energija za grijanje štala, no on ne može iskoristiti ovu sirovinu. Još jedna kontradiktornost e, kod većih pogona. Ja sam e, spomenuo jedan veći pogon od 32 MW i e, tu se koriste otpaci. Naime, tu se on pretvara u PPO pa se tako može koristiti na poljoprivrednim površinama. No, procedure su vrlo birokratske, iako bi se mogao koristiti pepeo, jer u pepelu se e, nalaze sve tvari koje su potrebne za rast biljaka, dakle sumpor i nitrogen. Dakle, sve to se nalazi u gnojivu. Ne samo fosfor, kali i tako dalje gubimo na ovaj način, već i e, kvarimo svoje poljoprivredne površine. Zatim pitali ste me o stakleničkim plinovima odnosno o korištenju CO2. Tu imamo dvije mogućnosti. Primjerice, ako koristimo bioplin e, kod grijanja staklenika i isto tako e, kod geotermičkog grijanja, s obzirom da pomoću geotermičke topline se često stvaraju inertni plinovi i oni se također mogu iskoristiti. Što se tiče navodnjavanja, to je vrlo važno pitanje, no tu nije pitanje energije samo važno, već i direktiva o vodi, jer ona ograničava mogućnost e, navodnjavanja i u Mađarskoj je to velik problem. Naime, 7 do 10 tona e, kukuruza bi mogla, e, mogli proizvesti ako bi mogli navodnjavati svaki dan, ali s obzirom da direktiva to ne dopušta, onda gubimo 7 tona kukuruza. Pomoću 50 kilograma plina bi to mogli postići, no direktiva to ne dozvoljava. Što se tiče solarnih panela. Ja sam sam izradio neke kalkulacije i e, mislim da nema smisla graditi posebne e, solarne panele, ali bi bila potrebne vrlo velike površine, a troškovi ne bi bili nikada e, amortiziranim. Zatim još jedna stvar vezano uz Njemačku. U Njemačkoj, kao što je rekao gospodin Heusling, postoji 6000 postrojenja na bioplin i mnoga ne koriste samo e, gnojivo, već i neke druge tvari. Stoga bi bilo zanimljivo vidjeti što se doista postiže i koliki e, postotak struje je proizveden na ovakav način. Euh, Hvala lijepa. A, ne, mogu vam e, čestitati da ste tako dugo govorili, ali e, eto, takva su naša pravila. s, gospodin Matle, e, e, Evo, računam na to da nećete predugo govoriti. E, dakle, odgovorit ću vam u tri faze. Prvo, sadašnja situacija. Mislim da krećemo od toga da sadašnja situacija je ona koja odgovara na prirodnim zakonima. Jer sada se tijela politika prinosa je nešto što utvrđuju politička E, pravila i to ne omogućuje uvijek normalno funkcioniranje tržišta. Dakle, određene se stvari izabiru. To je važno na što treba misliti. Drugo, učinkovitost sustava. Način na koji se u današnje vrijeme definira učinkovitost nije nešto što određuju poljoprivrednici, već prehrambeno-poljoprivredna industrija i e, međunarodna tržišta primjerice za sve uljarice ili pak u sektoru mlijeka to definiraju prvenstveno ekonomski faktori. A kada se radi o aspektima vezanim za klimatske promjene i ono što utječe na zdravlje, o tome nismo govorili sada, moramo to dobro sagledati. I treća stvar, trebamo imati e, pregled nad stvarima e, kojim ćemo se zapitati e, kakvi scenariji su mogući. Jedno, da se nastavi na način na koji sada e, radimo, možemo nastaviti. S jedne strane to je prirodno nastaviti raditi na isti način, ali može li to udovoljiti svemu što nam je potrebno u 21. stoljeću i to s različitih aspekata, uključujući i proizvodnju hrane. E, za sada nemam dokaza da što se tiče korištenja resursa i klimatskih promjena da je taj scenario prihvatljiv i održiv. Postoje alternativni scenariji, međutim, koje treba dobro proučiti što što je više moguće, te nakon toga definirati politike na osnovi tih scenarija, a ne samo se prilagođavati i razmišljati u okvirima e, toga. I to jest smisao samog istraživanja jer e, treba zapravo ne raditi na način na koji se istražuje sada. Trebamo istraživati alternativne scenarije. Ne samo da bismo ih mogli primjenjivati, već možda jednostavno reći da oni nisu održivi, da nisu dobri scenariji. I tada da se vratimo na jednu e, nižu razinu, na razinu poljoprivrednog gospodarstva. Slažem se s gospođom da poljoprivrednici moraju imati mogućnost donošenja odluka. Međutim, za sada to nije moguće jer su u rukama sustava koji im onemogućuje da donose odluke dvije stvari. Recimo, pitanje vezano za navodnjavanje. Možete imati kratkoručnu viziju e, sa istim sustavom i sadašnjim e, sustavom. Dakle, u okviru ovog sustava e, može se biti učinkovitiji. Međutim, to povećanje produktivnosti i učinka koje to ima je dugoročno ograničen. Na srednji i drugi rok treba osmisliti drugačije sustave poput one koje je dao kolega Morel. Znači više cirkularnog, više relokalizacije, e, bolji e, raspored prihoda u e, cijeloj jednoj grani. Jer više nam nije potreban sustav koji će biti učinkovit u korištenju resursa, već jednostavno koji će biti štedljiv u odnosu na resurse. Moramo jednostavno prestati koristiti određene sirovine koje jednostavno više neće biti na raspolaganju. To je sustav za koji će trebati više vremena, kojeg se ne smije nametnuti u nekom kratkom roku poljoprivrednicima, već se treba na to usmjeriti na jednoj eksperimentalnoj fazi i neki poljoprivrednici su spremni prihvatiti takve rješenja i ispitivati ih. ja sam radio e, izvješće o financiranju istraživanja u ekološkoj poljoprivredi koja je vrlo mala u Europi. Dakle, paralelno treba istraživati dvije vizije za budućnost. Hvala gospodine Bare. Gospodin Morel, izvolite. Hvala. Hvala vam. Ja ću eh, probati eh, odgovoriti na tri pitanja eh, i pokušat ću odgovoriti u tri minute. E, govorili smo puno o učinkovitosti i o načinu na koji možemo koristiti otpadne vode, bioplin, kako bismo bili učinkoviti, ali kao što je kolega rekao, e, kada razmišljamo o energetici, možemo naći i druge izvore energije, ali pitanje je gdje bismo mogli smanjiti potrebe za energijom a e, čisto jednostavno gledano u praksi na razini poljoprivrednog gospodarstva e, potrebno je smanjiti prakse koje puno troše energije i koje e, izlučuju puno stakleničkih plinova. Primjerice, obrada tla zahtijeva veliki utrošak energije, a obrada tla isto tako proizvodi puno Eh, stakleničkih eh, plinova koji se eh, oslobađaju ne samo iz strojeva nego i iz tla. Evo zato treba razmisliti o praksama koje se koriste kako bi se povećala učinkovitost. Zatim, danas e, funkcioniramo na vrlo motoriziran način e, i sve su, sva su gospodarstva e, organizirana u linijama i ne koristi se solarna energija i zato se treba povećati prakse koje koriste konsocijaciju, odnosno različite kulture na istom mjestu, tako da bi se koristilo što više sunčeve energije. E, dakle, radi se o, praksama u više slojeva, odnosno više slojnim praksama. E, zatim, e, što se tiče ovih mikro gospodarstava, to su gospodarstvenici koji žive isključivo od toga, to su ljudi koji su prije se bavili nečim drugim, a odabrali su osnovati farmu, odnosno e, poljoprivredno, gospodarstvo. E, a e, problem u Francuskoj je naći radnike za poljoprivredna gospodarstva i zato je važno mm, povećati vrijednost poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti ono što će zadržati ljude na e, gospodarstvima i što je dobro kod ovih mikrogospodarstava jest e, sama e, etika i smisao. Treće pitanje, u Europi nemamo sposobnosti da hranimo svijet. Možete vidjeti na primjeru izvoza mlijeka u prahu koje smo izvozili u Afriku i to je uništilo Afriku i time smo sebi povećali imigraciju i u Europu e, i zato je možda bolje e, pustiti svijet da se sam snađe da ne bismo stvorili dodatne poteškoće i povećali imigraciju. Hvala. Hvala svoj trojici na vašim izlaganjima i odgovorima i hvala svim zastupnicima na e, doprinosu raspravi. Nažalost, nemamo mnogo vremena i E, nismo mogli dodatno e, razviti raspravu o ovim interesantnim političkim i tehničkim e, pitanjima o načinu korištenja inovacija u poljoprivredi, ali hvala vam u svakom slučaju što ste došli, što ste pristali na ovakvu ubrzanu raspravu. E, sada prelazimo na drugi dio rasprave. E, pozivam e, gospodu profesora Šenona Harpaza i gospodina Patrika Wormsa na sljedeću raspravu. Hvala lijepa. Sprazimo sada na drugi dio eh, saslušanja gdje ćemo govoriti o najboljim praksama u svijetu. Eh, pa ćemo dakle primijeniti ista pravila kao i malo prije, dakle 10 minuta eh, za izlaganja, a nakon toga pitanja i odgovore, pitanja koje će postaviti zastupnici. E, za početak e, ćemo čuti e, gospodina Šenana Harpasa iz Izraela. Hvala lijepa. Dolazim iz male zemlje. Naša zemlja je male stvari dala svijetu, primjerice čeri rajčice i navodnjavanje na kapaljku. O njima ću govoriti u mom izlaganju i nadam se da će to svima vama biti zanimljivo. E, od biblijskih vremena pa do danas se zemlja obrađivala u Izraelu. Većina Izraela je pustinja i e, iz nužde se dolazi do izuma. Nemamo e, puno zemljišta je i nedostaje vode, a pustinski su uvjeti vrlo surovi. Kako bi se u pustinji moglo navodnjavati, imamo navodnjavanje kap po kap. Kako bismo izravno dali svakoj biljci vodu koja je potrebna. Na taj način e, možemo e, uštedjeti dosta vode dobro se e, razvijaju biljke, a naš sustav e, je nešto što zovemo fertigation, što znači da navodnjavamo i gnojimo istovremeno svaku biljku. Recikliramo također vodu jer vodu e, navodimo izravno na korijenje biljaka, a ne na e, ne prskamo je po e, biljkama. Tu je e, Izrael na prvom mjestu u svijetu kada se radi o recikliranju vode. 80% naše vode recikliramo. Ovakvo navodnjavanje kap po kap i ovakav sustav omogućili su da je pustinja procvjetala. I kao što vidite ovdje imate sliku pustinskog predjela u Izraelu gdje ima sve ukupno 30 mililitara e, kiše godišnje. Dakle, ne niti dnevno, niti na sat, nego tjedno. Ali vidite da je e, pustinja procvjetala jer razumno koristimo vodu. Mi u pustinji imamo čak i akvakulturu, to zvuči sasvim sumanuto, ali koristimo iz akvakulture vodu kako bi navodnjavali palmino drveće. Na taj način najbolje moguće koristimo vodu, a otpadni e, proizvodi vezani za uzgoj ribe izravno se koriste kao gnojivo u susjednim poljoprivrednim gospodarstvima. Precizna poljoprivreda jako je značajna, koristimo termalne kamere kako bismo otkrili jesmo li koristili dovoljno vode i e, da li se e, slučajno, e, da li voda procurila. Zahvaljujući tim termalnim kamerama uočavamo gdje se nalazi problem i štedimo vodu. To nam također može dati priliku da vidimo je li naše područje koje nije homogeno ono koje daje jednaki prinos. Jer e, neki dijelovi pojedinog zemljišta trebaju više vode nego li drugi. Zahvaljujući ovom sustavu možemo točno otkriti gdje treba više ili pak manje vode. S obzirom na to da se radi o pustinskom predjelu, trebamo dakle zaštititi e, i staviti, dati sjenu našim e, biljkama. Ustanovili smo da ovisno o tim e, mm, e suncobranima zapravo možemo različitim bojama polučiti različite rezultate. Dakle, vidite ovdje primjer da smo biljke posadili istovremeno, ali e, visina je e, različita i to samo zbog toga što smo koristili mreže e, različite boje. Dakle, tu se može jako puno raditi na prinosu na koji način mi radimo u poljoprivredi, radimo na oplemenjivanju i uzgoju. Mi smo usmjereni na tržište i tržište nam diktira što trebamo istraživati. U ovom slučaju naši su se klijenti promijenili. Mi jesmo istraživačko tijelo, istraživački centar, a naši su prvi klijenti bili poljoprivrednici 70. godina i njima je bio potreban veliki prinos. 80. godina pak klijenti su nam postali eh, la, eh, eh, dućani, samoposluge koji su htjeli proizvode koji će se dugo moći prodavati na njihovim policama. Pa smo se bili usmjerili na to. Usput smo radeći to izgubili dio arome i e, dobrog okusa voća. A 90. godina potrošači su htjeli da voće izgleda ljepše i da ima bolji okus. A danas su naši e, klijenti su E, potrošači koji žele najbolju, najveću nutritivnu vrijednost e, samih voća. Oni žele dakle da imaju dobar okus voća, ali žele također da to voće sadržava i e, vitamine i minerale. Evo primjera, malo prije sam govorio o čeri rajčicama. Razvili smo čeri rajčicu koja ima puno viši e, stupanj e, karotena, naročito je to likopen koji upravo i daje e, rajčici boju koji je istovremeno vrlo dobar antioksidans. Mi sada možemo izvaditi likopen iz rajčica i dodati je e, drugim e, drugim hranama e, recimo soji ili kolačićima i tako dalje i poboljšati njihovu nutritivnu vrijednost. Inače, što se tiče krava, i tu smo radili na uzgoju E, kerava i e, danas smo, zahvaljujući selekciji, dobili krave koje godišnje daju 12.000 litara mlijeka i to je najveća stopa u svijetu. Mi smo to napravili ne samo genetikom, već smo pokušali istražiti i kakva hrana za krave će biti najbolja. Dakle, htjeli smo ne samo količinski, već i kvalitetno mlijeko. Da, koje sadrži dovoljno proteina i tako dalje. Naše krave e, se nalaze čak i u pustinji. Kako bismo poboljšali njihovo e, dobrobit, sačinili smo posebna mjesta gdje se e, su krave i način na koji se na krave prska voda. Oni su zapravo u džakuziju i daju puno više mlijeka. Čak dakle i u pustinskim uvjetima gdje je vanjska temperatura vrlo visoka, međutim sam sustav je takav da e, je zapravo određena vrsta kondicioniranog zraka i tako krave žive bolji život. Biotehnologije su također jako važne. Puno radimo kako bismo poboljšali e, urod pojedinih biljaka. Većinu radimo u skladu s ograničenjima iz Europske unije u Izraelu na komercijalan način ne koristimo e, GMO usjeve. Sve to dovelo je do povećane učinkovitosti naše poljoprivrede. Početno svaki je poljoprivrednik mogao hraniti 15 e, ljudi, 2007. E, 100 ljudi, dok e, smo ove godine postigli to da jedan poljoprivrednik opskrbljuje 200 ljudi. To smo naravno postigli boljom učinkovitosti. Europske zemlje slijede isti trend, međutim zemlje u razvoju E, su sasvim druga priča jer jedan poljoprivrednik hrani dvije do 20, e, dvije osobe do 20 ljudi. Ono što je vrlo važno jest što e, radimo, kako skladištimo poljoprivredne proizvode. Imamo sustave za skladištenje kojima sada gubimo svega 0,5% žita koje e, skladištimo. To smo postigli zahvaljujući znanstvenim mjerama i to je najmanji stopa gubitka u svijetu. Drago nam je da možemo naša znanja podijeliti s drugim zemljama u svijetu, naročito s europskim zemljama i nadam se da sam vam ovim otvorio oči na onime što postižemo u poljoprivredi u Izraelu. Merci, merci Hvala, hvala vam lijepa na eh, vašem izlaganju hvala vam eh, na bi što je vrlo interesantno bilo izlaganje. Sada dajem riječ gospodinu Patriku Wormsu prije nego što održimo raspravu. Hvala vam što ste me učinili profesorom. E, volio bih da jesam profesor, ali nažalost nisam. E, ja sam vam došao govoriti o agrošumarstvu e, koje je usmjereno na povećanje produktivnosti i otpornosti. Nije važno imamo li male poljoprivredna gospodarstva ili velika, bitno je koje resurse koristimo i na koji način. E, mi e, smo centar koji e, proučava, odnosno 500 znanstvenika proučava poljoprivredu da vidimo kako ćemo u sljedećih 25 godina udvostručiti produktivnost naših poljoprivrednih gospodarstava. Kako ćemo gospodarstva polja učiniti otpornijima na klimatske promjene uz ogromne e, količine e, stakleničkih plinova koje e, poljoprivreda upravo proizvodi. Evo ovdje na ovoj slici prikazao sam drveće, a na ovoj drveće na poljoprivrednim gospodarstvima. Ako to spojite, vidite da je distribucija drveća na zemlji jednaka distribuciji stanovnika na zemlji, a to je zato što e, drveće koristimo ne samo za proizvodnju drva, nego su je drveće e, neprocijenjivo za ljudski život što je agrošumarstvo. Agrošumarstvo je kombiniranje e, uzgoja e, drveća sa e, klasičnim poljoprivrednim kulturama. To se već dugo koristi, evo primjer bokaž iz Francuske, zatim uzgoj patanegre u Španjolskoj, ovo je primjer iz Brazila, proizvodnja Eh, palme za eh, ulje. A ovo je eh, opet jedan primjer iz Francuske. Ovo je najinteresantniji primjer u Šri Lanki, kokosi i gliricidija. Radi se o mahunarki, čije lišće se koristi za obogaćivanje tla, ono se ostavi da truli na E, na tlu kako bi gnojilo tlo, a grane se koriste za proizvodnju električne energije, što e, agrošumarstvo. Zašto se kombiniraju te kulture? Zato što drveće e, daje vrlo korisne eko usluge ekosustave. Ovo je jedna nasumična fotografija, satelitska fotografija u Rusiji gdje vidite polja koja su okružena e, koja su okružena šumskim zaštitnim pojasevima koje smanjuju brzinu vjetra. Drveće, osim što štiti od vjetra, e, funkcionira kao tvornica e, nutrijenata zato što korijen drveća ide puno dublje na e, poljoprivrednoj gospodarstvu nego inače. Isto tako agrošumarstvo predstavlja bolje korištene e, sunčeve svjeslosti. S lijeve strane vidite dijagram gdje se prikazuje koliko polje pšenice koristi sunca, e, samo 30%, a ovdje vidite novo posađena šuma, e, kad se tek posadi koristi 0% sunčeve energije, a nakon 40 godina 60% sunčeve energije. A ovdje vidite agrošumarstvo znači e, orah i pšenica zajedno. E, u tom sustavu ukupna količina sunčeve svjetlosti koja se koristi je puno viša, je viša nego u e, bilo klasičnoj poljoprivredi, bilo u klasičnom šumarstvu. niti jedan poljoprivrednik ne može računati E, na jednak e, broj sunčanih sati svake godine i zato se može prilagoditi ako ima dvije različite kulture. Slično se događa i sa korištenjem vode. Mi svi znamo koji su e, problemi erozije koju koriste, o, koje uzrokuju oluje, a drveće uvelike umanjuje tu štetu. drveće funkcionira kao kolektor vode koji pomoću korijenja vodu raspoređuje u e, slojeve, u podslojeve. Isto tako, e, kulture štite drveće. Ovdje vidite broj, e, odnosno količinu korijenja koje drveće ima s lijeve strane u običnoj šumi, s desne strane u agrošumarstvu. U agrošumarstvu E, korijenje ide puno dublje zato što nema mjesta od kultura i u vrijeme suše e, bolje će puno proći e, drveće iz agrošumarstva. Tako u 35 godina gdje smo proveli gdje se provelo mjerenje proizvelo se jednak broj e, biomase na 35% manje površine e, nego što je to klasičnim uzgojem. E, činjenica je da se u 25 godina udvostručio organski ugljik u tlu. Ovo su bili primjeri iz Europe, a od nas se tražilo da predstavimo primjere izvan Europe. Ovo je jedan primjer e, iz Nigera iz 80-ih. Radi se o području Zinder četiri tjedna traje kišna sezona, a 11 mjeseci ovo područje ima vrlo sušno vrijeme. 30 godina kasnije ovo je isto to područje koje je prikriveno drvećem. Lokalni seljaci su ovo grmlje transformirali u drveće kako bi e, iskoristili usluge koje e, koristi, to drveće. Drveće djeluje, odnosno pomaže pri fiksaciji dušika u tlu, zahvaljujući e, truljenju lišća. Isto tako, ovo, ovo, drveće u kišnoj sezoni uh, ulazi u, period uh, takozvane hibernacije, odnosno mirovanja i to znači da sada na istom području se proizvodi 500, uh, tisuća tona više nego i prije, a u sušnim godinama još uvijek se proizvodi uh, višak i time se i zarađuje zato što su drugdje cijene više u, u, sušnim periodima. Ako e, zbrojite sve e, pozitivne posljedice agrošumarstva e, dobijete ekvivalent korištenja zemlje na klas, klasičan način. Ovo je primjer sustava koji proizvodi u Ujedinjenoj kraljevini vidite da oni imaju e, ekvivalent korištenja e, zemlje na klasičan način e, u omjeru 1,3. Međutim, ovo se može, e, agro, e, agrošumarstvo se može i na e, zemlji u najmu upotrijebiti. Evo ovdje je čovjek unajmio zemlju na 15 godina i on se odlučio za jabuke i žito. On se za to odlučio zato što se za žito, za, za žitarice i za jabuke morao brinuti u različitim periodima. Produktivnost je povećao za 10 posto. To nije ništa, to je naravno nije zanemarivo. E, u Europi e, taj ekvivalent je oko 1,2-1,4, e, ali u južnim dijelovima svijeta je taj ekvivalent puno viši. Zašto se onda svi time ne bave? Pa zato što je ovakva vrsta poljoprivrede puno kompleksnija zato što poljoprivrednika eh, mora početi razmišljati kao šumar, kako da zasadim drveće, koliko da budu udaljena, kada moram orezivati eh, to drveće, da li moram orezivati i krošnju i korjenje. Eh, I iz tog razloga dok svi agrošumari imaju veće prinose,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 velik dio njih e, će počiniti brojne greške i zbog toga imati gubitke. A budući da je sustav kompleksniji, e, on je bolji za male poljoprivrednike i to je pokazano na ovom grafičkom prikazu koji dokazuje da bez obzira na zemlju i vrstu kulture, najmanja gospodarstva su najproduktivnija. Što je veće gospodarstvo, to je manje produktivno. Zašto? Iz jednostavnog razloga. Zato što mali poljoprivrednici se već već bave preciznom poljoprivrednom i koriste najprecizniji alat koji nam je dostupan, a to je ljudsko oko. I zato ovakva gospodarstva koja nam izgledaju izrazito neuredno, proizvode najveće količine biomase, imaju vrlo visoku produktivnost i e, na mjestima gdje se ovako proizvodi postoje najviše postoji najviša gustoća naseljenosti. A ovakve fotografije po meni ne prikazuju razvoj nego otpad. Ovdje u ovom sustavu e, drveće u periodu godine gdje e, polje ne koristi, e, primjerice sunčevu energiju, drveće to koristi. Još jedna stvar koja se odnosi na agrošumarstvo jest da je potrebno uložiti puno ljudskog rada. Ali to je vrijedno rezultata. Ako pogledate, odnosno taj uloženi rad se isplati na ovom prikazu možete vidjeti da povećanje proizvodnje ne dolazi od dodavanja gnojiva siromašenom tlu, nego sadnjom drveća. Ako osiromašenom tlu dodate gnojivo, nećete puno postići. Sada ne želim reći da je dodavanje gnojeva e, beskorisno, ali ono što je najvažnije za tlo jest da e, imamo prisutno e, različite vrste i organski ugljen iz tla. Ovo je e, primjer e, e, uzgoja palmi u Brazilu. Agrošumarstvo ima pet tona godišnje više u odnosu na susjeda koji se bavi klasičnim uzgojem. A kada dođemo do zrelog drveća moći ćemo iskorištavati i E, drvo kao sirovinu. E, znači, proces je puno kompleksniji, ali produktivnost je skoro udvostručena. E, Nemamo više puno vremena i sada ću zato prijeći na ono zadnje što sam vam htio reći, a radi se o klimatskim poljoprivreda i sve vrste poljoprivrede su odgovorni za oko trećinu Eh, emisija stakleničkih eh, plinova, eh, a osim što CO, drveće troši CO2, teško je izmjeriti koliko. Studija jedna je pokazala da agrošumarstvom se može ublažiti u Europskoj uniji trećina, odnosno može se ublažiti klimatske promjene sa smanjenjem emisija od čitave trećine emisija e, koje proizvede Europska unija. Međutim, kako potaknuti poljoprivrednike da se odluče za e, agrošumarstvo? Danas je to teško zato što se radi o e, kompleksnom sustavu, a tu vi, dame i gospodo, možete pomoći. Morate proizvesti sustav koji ne propisuje koliko drveća netko treba imati na poljoprivrednom gospodarstvu, nego trebate dati poticaje poljoprivrednicima da dugoročno razmišljaju. A e, to možete samo pametnim propisima koji će ih e, potaknuti da razmišljaju dugoročno. Evo, nažalost sam prekoračio svoje vrijeme. Nadam se da sam vas uspio ipak malo zaraziti e, i e, uvjeriti vas u e, pozitivne posljedice agrošumarstva. Hvala lijepa, ovo su zaista zanimljiva izlaganja. Prije nego što dam riječ zastupnicima, zamolit ću gospodina Longa iz Europske komisije da nam kaže kako komisija na sve ovo gleda. Imate pet minuta. E, hvala lijepa što ste nas pozvali da dođemo na ovu vrlo zanimljivu raspravu. E, smatramo da je poboljšanje učinkovitosti resursa u našem gospodarstvu istovremeno odgovara različitim ciljevima, povećava konkurentnost s jedne strane, e, smanjuje utjecaj na okoliša i istovremeno ne smanjuje potencijal proizvodnje, dok istovremeno omogućuje otvaranje radnih mjesta i rast. E, Upravo ovo je nešto što je vrlo značajno, jedan od prioriteta naše komisije, e, ostvarivanje e, ciljeva za 2030. godine o smanjenju e, emisija i istovremeno e, nam e, omogućuje prelazak na cirkularno gospodarstvo zajednička poljoprivredna politika mora biti uključiva i e, poduprijeti sve održive poljoprivredne sustave. ZPP daje poljoprivrednicima mogućnost izbora modela poljoprivrednik može sam odlučiti za koji se sustav odlučiti. Govorilo se ovdje o prilagodbi na lokalnu sredinu, a također se ide na učinkovitost svih resursa na gospodarstvima i u poljoprivredno prehramenom lancu. E, sve smo to vidjeli ovdje na europskoj i svjetskoj razini. Samo znanost i znanja omogućit će nas da imamo bolje bolje i održivije sustave u budućnosti. Naši sustavi moraju biti učinkoviti i interaktivni. Istraživanje i razvoj sasvim sigurno predstavljaju prioritet. Postoji s jedne strane odgovornost za poljoprivredu i ruralni razvoj, a s druge strane dakle prednost za inovacije ja e, ovdje jasno vidim sinergije između poljoprivrede i različitih politika ZPP, Horizont za 2020. godinu, okvirni program za istraživanja Europske unije. Istovremeno e, ćemo putem Europskog partnerstva za inovacije raditi na e, istraživanju i raz razvoju za poljoprivredu. Omogućit će se poboljšanje učinkovitosti korištenja e, sirovina u cijeloj poljoprivredi. Moramo nastaviti raditi na tome, profesor e, će i e, sam sljedećeg tjedna sudjelovati na radionici koju trenutno organiziramo. Kako ne bih duljio, e, e, neću više govoriti jer mi je vrijeme ograničeno, ali htio sam eto dati e, par primjedbi o današnjoj temi. Hvala lijepa. Sada ponovno zastupnici mogu postavljati pitanja. Imate minutu i 30. Gospodin Belder prvi ima riječ. Hvala lijepo. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo puno hvala na e, vašem sudjelovanju na ovom panelu i na odličnim izvješćima. Puno toga sam čuo što je zanimljivo. Prije svega hvala gospodinu Harperu. E, ovo što ste vi rekli to je naravno od velike važnosti za e, znanstvenu suradnju. Kako poboljšati tu suradnju u okviru poljoprivrede? Tu primjerice možemo organizirati razmjenu najboljih praksa ili što još možemo učiniti osim toga. Što se tiče znanstvene suradnje, dakle, i također suzbijanje e, bolesti u životinja. Zatim, tko će se pobrinuti za to da inovacije doista e, stupe na snagu, da se one doista koriste na licu mjesta? u praksi? Ima li kakvih primjera za to? I treća točka, mladež, današnja mladež u poljoprivredi. Može li se to pitanje povezati sa primjenom tehnologije? Naime, tehnologije za koju se današnja mladež interesira, mladi poljoprivrednici koji dolaze iz sektora poljoprivreda mogli bi se mogli bi se oni e, koristiti za promoviranje budućnosti poljoprivrede? Hvala gospodine Belder, gospodin Agnju. Hvala. Ovo su bila dva vrlo fascinantna izlaganja. Evo dva kratka pitanja. Najprije gospodina iz Izraela sa samo 30 mm kiše godišnje. Odakle dolazi ostatak vode za navodnjavanje? Radili se o e, i sredozemlja. Znam da ste učinkoviti e, prilikom korištenja, ali odakle vam dolazi ta voda? E, vi ste vrlo učinkoviti što se tiče proizvodnje mlijeka. U e, E, Velikoj Britaniji ustanovili smo da ako se jako intenzivno proizvodi mlijeko, ako krave jako intenzivno proizvodi mlijeko, mogu biti problema recimo s kopitima i e, nogama i tako dalje. E, što se tiče gmo moram vam reći da neki ovdje imaju različite poglede o gmo -u. Što se pak tiče drugog izlaganja, e, da li e, koristite e, drvo rogača u Africi između različitih usjeva? Naravno u sjevernoj Europi ne možemo svi se prebaciti na jabuke jer nije tržište tako veliko. E, ne znam što možemo napraviti. Nemamo dovoljno proteina, ali pitanje bi bilo kako da uzmemo proteine, odnosno kako da ih kako da se to e, ubire poslije strveća Ja sam dugo godina radio s nekim koji je bio u Africi i rekao da je samo početak bio jako težak. I isto tako mislim da ste mnogi primjedbe koje ste iznijeli da su bili vrlo zanimljive. Hvala, gospodina Müller. Da vielen herzlichen. Puno hvala, gospodine predsjedavajući, hvala i izlagateljima. To je bilo vrlo korisno. Osim toga smatram da je važno da ako je već tako daleko dogurao po pitanju tehnologije, saznati koliko vas košta, odnosno koliko trošite kako biste to znanje stavili na raspolaganje poljoprivrednicima? A drugo pitanje vezano uz drveće i korištenje CO2 iz zraka. Smatrate li da kriteriji koji se sada sastavljaju predstavljaju šansu za poljoprivredu ili će ti faktori imati ipak negativnog učinka. I naravno da se najveći problemi javljaju na području velikih kontrola gdje treba izračunati svaku pojedinost. Mislim da ste u pravu kada kažete da moramo e, naučiti nešto iz toga. Zatim vezano uz europski e, inovacijski program Možda bismo tu mogli poticati suradnju, ali čini se da e, je i tu birokracija otežavajuća okolnost. Stoga bih voljela da nam date nekoliko savjeta. Puno hvala. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez și eu foarte mult um, prezentările Hvala, gospodine predsjedatelju. Hvala vam e, isto tako na ovim izlaganjima. E, imam pitanje za izraelskog profesora, profesora Harpaza. Što se tiče proizvodnje mlijeka, e, produktivnost je vrlo visoka i mi svi znamo da je Izrael vrlo uspješan u tehničkom smislu. Kako vi osiguravate prehranu proteinom za vaše krave zato što e, kod nas e, se vodi velika polemika o tome zato što se soja genetski modificira mi ne želimo u Europi koristiti genetski modificiranu soju niti je proizvodimo u Europi ali e, uvozimo je primjerice iz Argentine zato što nije moguće proizvoditi mlijeko bez da hran krave unose i protein kako vi to rješavate? Da, zatim e, što se tiče e, razvoja vašeg sektora, rekli ste u jednom trenutku da su od vas supermarketi tražili da e, proizvodite proizvode koji bi imali dulji tijek, vijek trajanja. To je važno naravno, ali po meni ne bismo smjeli žrtvovati interese potrošača. Um, zbog e, e, zarade poljoprivrednika. Mi smo svi i potrošači, ne smijemo to zaboraviti. Gospođa Petra. E, ja ću isto imati pitanja za gospodina Harpaza. Moram reći da sam bila zadivljena kad ste govorili o kravama u džakuzi, o tome da reciklirate 80% vode, da svega 0,5% žita vam otpada kao gubitak. Dakle, sasvim je sigurno trebalo uložiti puno truda eh, i znanja, ali i novaca da bi razvili takve tehnologije koje vam ustvari omogućavaju održivo upravljanje eh, i što manje gubitke. Eh, zato me zanima, možete li nam reći na koji način je ustvari znanstvena zajednica povezana sa poljoprivrednim sektorom u e, Izraelu i koliko koštaju te investicije, koliko se iz proračuna e, izdvaja e, za takve investicije? I imate li možda saznanja primjenjuje li se e, nešto od ovih tehnologija koje ste spomenuli, dakle navodnjavanje kap po kap, direktno do korijena ili ovaj princip za skladištenje koji mi je izuzetno interesantan, da li se to primjenjuje negdje u državama članicama Europske unije, odnosno da li ste izvezli tu tehnologiju i vidite li tu određeni prostor e, za suradnju ako e, ta svoja iskustva još uvijek niste prenijeli u države članice? Hvala lijepo. Merci, Madame Hvala, gospođo Petir. Sada riječ ima gospodin Flanagan. Hvala. Gospodine Harpaz, e, prikazali ste jedan zanimljiv slajd o tome kako je proizvodnja e, sada, e, odnosno kako su potrošači predvodili e, razvoj proizvodnje. Zanima me kako su potrošači, odnosno e, mislim da su potrošači od uvijek volili da im hrana bude fina, e, ali ako će nas potrošači povesti u budućnost, e, što mislite da će najvažniji faktor biti u budućnosti? Hoće li to biti ugljični otisak hrane i s obzirom na količinu hrane koju Izrael izvozi, a Irske, bome izvozi mnogo hrane, što ćete učiniti ako potrošači kažu ova hrana dolazi iz daleka, to nam je pre predaleko. Što ćete tada učiniti? A još jedno pitanje, ako smijem, e, postavio bih ga komisiji i odnosi se na jedno pitanje koje sam već prethodno postavio, e, a to je i e, gospođa McGuinness postavila. Primjene koje se, promjene koje se unose u uredbu o gnojevima, što točno komisija misli, kako se može unaprijediti potencijal za anaerobnu probavu. za anaerobne digestore. Kako komisija planira riješiti taj problem, odnosno predložiti rješenje tog problema? Hvala. Gospodin Hausling. <clears throat> Samo jedno kratko pitanje s obzirom da imate 30 mm oborina, koliko vam je potrebno za ove sustave koje trenutno imate na kraju i od kuda onda nabavljate ostatak ako imate tako malo oborina? A što se tiče poljoprivrednih sustava, mislim da je to održivi sustav za budućnost, no tu se javlja prvi argument, to iziskiva puno truda i rada i ako pogledate strukture na istoku Njemačke, onda ćete vidjeti da će biti vrlo teško implementirati takve sustave. Dakle, kako uspjeti u tome da imamo takve sustave u okviru jedne moderne poljoprivrede, to su vrlo učinkoviti sustavi, ekološki održivi, primjerice u zemljama na jugu vi ste govorili o palminom ulju. Da li biste sustave unutar kojih se proizvodi palmino ulje doista e, nazvali održivim? Je li to doista budućnost proizvodnje palminog ulja? Hvala. sada naši govornici imaju vremena da odgovore na pitanja. Molim vas 3-4 e, minute, ne više od toga. E, gospodine Harpaz, e, prvi imate riječ e, da odgovorite na ova razna pitanja koja su postavili zastupnici. Hvala. Kao Profesor na sveučilištu, inače mi je potreban čitav semestar da odgovorim na pitanja koje su ovdje postavljena, ali pokušat ću se ograničiti e, i e, ne govoriti više od tri minute. Jedno od pitanja je bilo kako dijelimo informacije sa našim poljoprivrednicima, imamo e, službu za to u našoj zemlji, a čujem da se, će se u Europi to ukinuti. ta služba prenosi znanje e, od znanstvene zajednice direktno poljoprivrednicima. Što se tiče mladih, da e, nas brine e, to što je e, prosječna dob poljoprivrednika u Izraelu danas 60 i sve manje mladih želi ući u ovaj sektor. Jedan od načina na koji ćemo ih primamiti je da koristimo ovo mobilne, odnosno tehnologije i da njih potaknemo da sami smisle kako ovu tehnologiju mogu koristiti u poljoprivredi. I mnogi poljoprivrednici danas e, kroz svoje mobilne telefone mogu upravljati svojim e, poljoprivrednim gospodarstvima. Isto tako pitali ste me odakle nam voda. E, Izrael je prva zemlja u svijetu u desalinizaciji vode u prošlosti mi nismo imali vode e, i zbog toga smo trpili e, velike štete, ali zahvaljujući desanalizaciji sve dok e, vode u sredozemlju ima, mislim da smo sigurni. Zatim što se tiče pustinje, u prošlosti je Izrael izgradio cijev od e, sjevernog dijela Izraela do pustinje i danas koristimo nešto od vode koja je prisutna u pustinji, koja je slana voda i danas je desaliniziramo i koristimo u poljoprivredi. Naravno, moramo biti oprezni zato što korištenjem desanilizirane vode ta voda je osiromašena za neke nutrijente i onda ono što mi činimo odnosno e, demiralizirana je i mi zato miješamo e, vodu iz tla sa desaliniziranom vodom kako ne bismo uzrokovali štetu za bilje. Još jedno pitanje mi je postavljeno radilo se o suradnji između znanstvene zajednice i poljoprivrednika da um, odnosno e, suradnje sa zemljama članicama Europske unije mi e, dosta surađujemo sa Europom i izvozimo svoje tehnologije sve više e, različitih zemalja u svijetu se prilagođava našim tehnologijama i usvaja naše tehnologije i s ponosom mogu reći da je jedan velik broj izraelskih poduzeća ak aktivno promovira u čitavom svijetu e, fertigaciju, odnosno istovremeno gnojenje navodnjavanje, e, navodnjavanje kap po kap i neke druge naše tehnologije. Zatim što se tiče hrane za krave, dobro ste primijetili, protein je vrlo važan i jedna od, jedno od glavnih postignuća našeg zavoda jest proučavanje mikrobinoma krava za e, povećanje učinkovitosti u pogledu hranjenja krava i mi za prehranu krava koristimo um, otpad iz drugih poljoprivrednih grana primjerice kora E, šipka, e, šipa kad se koristi za proizvodnju soka, mi koru šipka koristimo za hranu za krave. I mi smo ustanovili da je to isto tako vrlo e, zdravo za krave zato što kora šipka sadrži visok udio antioksidansa. Još jedno pitanje je postavljeno u pogledu tržišta. Mi e, surađujemo sa poljoprivrednicima i znanstvenicima iz drugih zemalja e, kako e, bismo mi izvezli samo tehnologiju, a proizveli na licu mjesta. Znači kroz suradnju sa e, poduzećima u drugim zemljama naša poduzeća zarađuje, a umanjuje se, odnosno ublažava taj problem, odnosno učinak e, prometa. Hvala vam i nadam se da sam uspio odgovoriti na većinu pitanja. Hvala lijepa, bili ste vrlo precizni i zanimljivi. Gospodine Worms, izvolite. Hvala lijepa. E, pitanje gospodina Beldera, e, kako se na taj način e, mogu privući mladi ljudi? Imamo primjere iz Malavije, Indonezije i Nigera. Dodatna zarada koju na taj način dobivaju E, sela jednostavno sprječava migraciju. E, mladi ljudi vide da mogu e, tamo zaraditi dovoljno novca kako bi se mogli oženiti, a onda se stariji vraćaju iz gradova u sela. Gospodine Agnju, mi koristimo na tisuće drveća i testiramo mnoge, mnoge vrste E, da, e, e, sasvim sigurno koristimo i drvo rogača. Mi pravimo dakle puno, puno ispitivanja i mi gledamo kako se mogu udomačiti mnoge biljke u Africi. Pitanje o agrošumarstvu na sjeveru E, najveći takav sustav je uzgajanje na sjeveru Skandinavije i na sjeveru Rusije zajednica između sobova i drveća koji se međusobno zapravo pomaže. Dakle, oni više uz šume koriste životinje, a ne biljke. I e, da e, imamo jednu novu tehnologiju, zapravo to je stara tehnologija koja se sada ponovno koristi većina e, e, poljoprivrednika nema iskustva s tim niti savjetodavna e, službe ne znaju puno o tome. A što se tiče gospođe Miller, vi pitate o E, sustavu to je e, čisti, e, čista noćna mora. Ja mogu jednostavno reći slobodno ovdje da je taj sustav jako opterećujući. Prozvučavam tropske sustave pa takav sustav knjigovodstva je nešto koje vi možete koristiti ako želite u agrošumarstvu potrebno je imati e, dodatnu radnu snagu i morate imati dodatni prihod, ali morate dobro planirati e, što ćete e, saditi, što ćete koristiti i planirati i imati sredstva za to. To je nešto što ne poznaju niti poljoprivrednici, niti banke. I zato savjetodavna dijela su tijela su tu da bi dali dobre savjete i da rade ekonomska ispitivanja kako bi <clears throat> sami poljoprivrednice mogli na osnovu dobrog savjeta donijeti odluke. E, ne slažem se e, inače o e, učinkovitosti e, na velikim prostorima, na velikim farmama ne može se to koristiti na jednostavniji način nego li onako složeni gusti sustav u, e, kao u malim poljoprivrednim gospodarstvima na sjeveru Francuske koji sam vam pokazao, ali u svakom slučaju bit će učinkovito. E, što se tiče palminog ulja, je li to održivo? ta riječ održivosti je nešto što je previše koristena, dakle, riječ, ali sasvim sigurno ovakav sustav kombiniranja palminog ulja i drugoga je puno održiviji nego li stari sustav monokulture. Hvala puno gospodine uh, Worms i gospodine Harps. Ovo su bila jako dobra i vrlo komplementarna izlaganja. E, čuli smo e, mnogo toga zanimljivo i, sada moramo reći da s obzirom na onome što mi radimo o zajedničkoj poljoprivrednoj e, politici, da je ovo bilo vrlo korisno. Mi moramo na osnovi saznanja pomoći u razvoju poljoprivrede za sutrašnjicu. Hvala vam što ste dobro i e, pametno e, održali izlaganje i odgovorili na naša pitanja. Hvala u ime cijelog odbora. E, nažalost, nastavljamo isti čas kako je već u ovom parlamentu. Hvala vam lijepa. E, pa molim da za ovaj stol dođe Oreli, Oreli Truve. E, kako bismo prešli na petu točku dnevnog reda, radi se o tome da se treba predstaviti studija e, mjere protiv nestabilnosti na tržištu perspektive e, mliječnih kvota. i e, privlačim pozornost koordinatora, odnosno to sam nedavno učinio, takvu studiju je pripremilo Francusko ministarstvo poljoprivrede sa znanstvenicima kako iz Francuske, tako iz Nizozemske i Kanade. A gospođa Truve je koordinirala e, tu studiju, e, pa je hvala što je došla da nam predstavi tu studiju. Tražit ćemo i od vas da ne govorite dulje od 10 minuta kako biste nam predstavili studiju, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu prije ili poslije nego što predstavnik komisije gospodin Šaps bude govorio. Dakle, gospodina Šapsa ću zamoliti da govori nakon gospođe Truve, a prije zastupnika. Izvolite, gospođo, imate sada 10 minuta. Hvala lijepa, dobar dan svima. Hvala na pozivu. Kao što ste čuli, ja sam koordinirala izradu studije uz kolege iz Kanade, Nizozemske i Njemačke. Studija je objavljena prije nekoliko mjeseci, a njezin e, sažetak e, i sadržaj naći ćete na web stranicama Franskog ministarstva vanjskih poslova, a ovdje sam desetak sažetaka koje vam mogu podijeliti. Cijeli tekst e, ima 300 stranica, a sažetak nekih 20 stranica. Za početak ta studija izrađivana je kroz godinu dana na biografskoj, statističkoj i proračunskoj osnovi, a iznad svega vodili smo razgovore u nekoliko europskih zemalja. Temeljili smo se također na drugim državama kojima se puno proizvodi mlijeko od Novog Zelanda, Sjedinjenih američkih država do Švicarske. Nedavno dereguliranje tržišta mlijeka dovelo je do velike nestabilnosti tržišta i veliki pad cijena s kojim ste upoznati naročito od 2014. godine. U svakom slučaju to je novi kontekst velike nestabilnosti cijena od kako je oko 2005. ili 2006. više e, ukinuta zajamčena minimalna cijena Ovdje vidite francusku situaciju i e, od kako su i e, e, zajamčene cijene za proizvođače bile drastično smanjene. Sada je situacija na tržištu kaotična. Prvenstvena analiza kojom smo se bavila bila je analiza mjera u Europi, strukturna kriza prevelike proizvodnje, Povećala se proizvodnja i to se pretjerano povećana, krive procjene jer eh, je istovremeno zbog toga došlo do velikog pada cijena. 2015. godine Europa je zapravo pridonjela e, tom, time da padne e, cijena mlijeka na svjetskim tržištima. Dakle, niti Novi Zeland nije SAD, već Europa. E, Europa je regija u svijetu koja je donijela najviše viška mlijeka na međunarodna tržišta. Istovremeno, krivo se procijenilo e, da će potrebe za mlijekom biti veće jer nije došlo do tolike potražnje na kineskom tržištu, a došlo je do ruskog embarga. U trenutku kad se odlučilo ukinuti mliječne kvote, rezultiralo je to e, velikim i brutalnim padom prihoda poljoprivrednika istovremeno nisu imali kapacitete za ulaganja i e, e, kasnije ću vam nešto više reći o geografskoj specijalizaciji. A u tekstovima Europske zajednice ne govori se o krizi, već o nesavršenosti tržišta. A e, ex post se bavi pitanjima nestabilnosti cijena, i to iznad svega na privatne inicijative. Jer je javno skladištenje ono koje se rijetko koristi, a interventna cijena od 220 eura po toni mlijeka. I vidimo da e, tu više ta cijena nema ulogu stabilizatora, iako je e, takva situacija produžena u svojoj primjeni i traje od 2014. godine. Što se tiče privatnog skladištenja, vrlo kratko, ekonomska literatura nam e, kaže da e, postoji rizik da se E, transformira mlijeko, dakle prerađuje i da se možda uspostavi e, i efekt spekulacije koji se ne očekuje. Došlo je u dvije posljednje godine do e, narušavanja tržišta i ta intervencija zapravo nije bila učinkovita jer situacija nije poboljšala. Članak 222 je članak koji se primjenjuje od ove godine, a radi se o dobrovoljnom smanjenju proizvodnje, a za uzrat se dobivaju izravni poticaj, izravne potpore. Došlo je do e, ublažavanje situacije u Njemačkoj, Francuskoj ili pak Velikoj Britaniji. Međutim, nije se u stvarnosti smanjila proizvodnja u Europi jer Belgija, Irska i Nizozemska i dalje e, jako povećavaju proizvodnju. U drugom tromjesečju ove godine plus 7% u Nizozemskoj. A članak 127. pak postavlja problem e, nedovoljne svote gdje pričupa zapravo dolazi na nulu početkom svake godine. Prostaju još neki instrumenti kojima se mogu e, pomoći e, u okviru može pomoći u okviru drugog stupa. malo prije sam zapravo se osvrnula na mjere koje su vezane za prvi stup, a da u drugom stupu postoje e, fondovi za e, mutualizaciju rizika i e, to je vezano za zahtjeve svjetske trgovinske organizacije. Međutim, ti fondovi za sada se jednostavno ne primjenjuju, ne pokreću. Podaci kojima raspolažemo E, nisu onakvi e, kakvima recimo raspolažu javne ustanove u SAD-u. Članak 121. E, zajedničke organizacije tržišta u okviru prvog stupa mogao bi omogućiti da se više upravlja obveznom proizvodnjom. Dakle, taj članak postoji, ali nitko se na njega nikada nije pozvao. E, dakle, ne odgovara se na krizu, ne reagira se na krizu preveliko proizvodnje. Situacija u pojedinim državama članicama prilično je različita, različita što se tiče proizvodnje, udjela zadruga u preradi mlijeka. Ono što možemo zaključiti jest da u nekim e, regijama postoje usporedne prednosti organizacije grana. E, recimo u Nizozemskoj, Danskoj i Irskoj postoji gotovo situacija monopola e, jer je većina u rukama zadruga. U drugim zemljama to nije tako i postoji poteškoća udruživanja proizvođača na jugu Njemačke, a postoji tradicionalno udruživanje proizvođača. Međutim, u Francuskoj je situacija drugačija. Tu su ugovorni odnosi, a dali su vrlo loše rezultate u dva. Nedavna izvješća pokazuje da situacija u toj grani nije dobra u smislu odnosa e, proizvođača i ostalih u toj grani. Postoji velika gustoća proizvodnje mlijeka. E, u Irskoj i u Nizozemskoj 2015. i 2016. godine puno se dakle u dvije zemlje počelo proizvoditi i smatrali su da je prava alternativa upravo povećanje proizvodnje kao rezultat e, izlaza iz situacije kvota. U drugim zemljama gdje nema toliko razvijenih zadruga situacija je vrlo loša i trenutno e, vidimo da smo svjedoci situacije e, geografske specijalizacije. Nemam puno vremena pa ću se vrlo brzo osvrnuti na neke dijelove. E, vidimo na poteškoće vezane za povećanje proizvodnje gdje čak i u Nizozemskoj, Njemačkoj i Irskoj sada postoje problemi ako oni koji prerađuju mlijeko nisu iz svijeta zadruga jer to ima negativne posljedice za proizvođače. Što se tiče drugih velikih područja u svijetu, SAD, Novi Zeland i Švicarska, postoje dva ekstrema. Novi Zeland je jedna krajnost gdje se više e, i e, tržišta ne uređuju od strane države, a s druge strane u drugoj krajnosti je Kanada koja je zadržala dakle, e, sve regulatore tržišta, uključuje i e, dakle e, i visoke cijene na uvoz. Ali Novi Zeland dakle se jako usmjerio na izvoz, Kanada proizvodi za unutarnje tržište ali vidimo da postoji 2500 eura po, po hektar, tona po hektaru i to je sustav koji je sasvim zasiban e, i a, u Švicarskoj dakle dvije i po tisuće e, eura po hektaru, a u Europi 300 po hektaru. Što se tiče SAD-a, oni su e, sada e, se sveli na kao jedinu vrstu javnih potvora državna osiguranja. Što želite više biti zaštićeni, više morate platiti. Sustav nije učinkovit i zbog toga većina proizvođača ima najniži E, osiguranje i e, ne pozivaju se na njih od 2014. godine na ovamo. One ipak rješavaju sve sa takozvanim milk marketing orders. To su jednostavno određivanje cijena mlijeka. Bilo jedna savezna država ili nekoliko saveznih država održ, e, odrede cijene. E, cijene za recimo svježe mlijeko, e, za dugotrajno mlijeko, za sir i tako dalje. I e, tu svi proizvođači dobivaju istu cijenu. A oni koji prerađuju dobivaju cijenu prema kvaliteti. U Kanadi je situacija slična. Na kraju možemo zaključiti da samo u Europskoj uniji i to naročito u onim državama gdje nema monopola zadruga i koji su organizirani u e, male skupine, e, one su zapravo prepušteni sami sebi prilikom pregovaranja sa velikim e, industrijskim sektorima koji rade na preradi mlijeka a, to je e, nešto što je apsolutno jedinstveno jer čak i u Novom Zelandu svi proizvođači dobivaju iste otkupne cijene a i e, tu zapravo e, se radi o dijanicima koji na kraju godine dobivaju određene cijene mi kao znanstvenici ne smatramo da ne možemo izaći iz ove strukturne krize ako se ne bi obavezno odredilo kako upravljati u situacijama krize. Vidimo da je smanjenje zapravo proizvodnje e, dobrovoljno, ali bez njega se neće moći postići rezultat. Jer e, pad cijena je nešto što je sada e, tu i nastavlja se dok neka područja budu povećavala proizvodnju, neće se e, povećati cijene. Mi smo zapravo više za sustav sankcioniranja neke vrste globe za slučaj krize e, tražit se, e, trebalo bi se tražiti da u slučaju krize da se ili smanji proizvodnja ili da se ne poveća. Postoje i druge mogućnosti, primjerice da se ograniče e, neke instrumenti e, što se tiče e, plaćanja ovisno o proizvodnji. To je vezano za nizozemsku i na to se mogu kasnije osvrnuti. A što se tiče mogućnosti dodatnih izvora zarade i na njih se treba usmjeriti primjer europska pričuva ili razvoj kontraciklični e, situacija i fondova e, jednostavno ustanovljavamo da ovdje određene strukture nedostaju. Što se tiče izravnih potvora, e, one trebaju poslužiti za rješavanje problema u nepovlaštenim područjima. A potrebno je također da dođe do relokalizacije e, distribucije i isto tako trebalo bi da se zajednička poljoprivredna politika nakon 2020. godine više usmjere, pre, usmjeri prehrambenim politikama. Vrlo je važno također E, da se sredi sve što je vezano na e, carine prilikom uvoza i da obratimo pažnju na slobodno trgovinske ugovore. Hvala vam lijepa. E, ova tema je zaista važna, zato nam je jasno da ste prekoračili svoje vrijeme. Sada riječ dajem komisiji, gospodinu Šapsu. Molim vas, budite kratki kao što je to vaš običaj. Hvala. Hvala e, gospodine predsjedatelju i hvala gospođi Truve na vrlo zanimljivoj, da e, predstavljaju vrlo zanimljive studije. Kada se ova studija, odnosno njeni rezultati pojavili prije ljetnih e, praznika, mi smo imali priliku to je proučiti i zaista radi se o vrlo potpune analizi situacije u različitim zemljama u pogledu, e, odnosno u različitim zemljama u e, sektorima mljekarstva. Hvala vam, e, međutim moram reći da se ne slažemo u potpunosti sa nekima od zaključaka koje ste izvukli iz e, podataka, a to vam vjerojatno nije e, iznenađenje. A e, sada što se tiče vaših preporuka, mislim da je najvažnija prva preporuka. Znamo dobro da je ta preporuka upravo suprotno onoga što su europske institucije odlučile učiniti pred nekoliko godina kako bi riješile problem e, s kojim se e, suočava industrija mljekarstva u Europi i kako bismo osigurali konkurentnost e, mljekarstva u Europi. Međutim, osim te prve preporuke, vi ste naveli 11 drugih preporuka koje su jednako važne, jednako interesantne, a sada bih se osvrnuo i na nešto o čemu se nedavno raspravljalo na odboru Agri, radi se o izvješću Verban, a e, to izvješće rezultat je rada koji je provela u posljednjih 12 mjeseci stručna radna skupina za poljoprivredu. E, mislim da između ovo teme i izvješća Verban e, postoje broga zajednička mjesta koja nam mogu pomoći da nađemo rješenja posebice što se tiče e, područja u nepovednom položaju, e, kad se radi o e, lokalnoj potražnji za hranom. Isto tako spomenjali ste transparentnost i kako da se organizira penetracija informacija o tržištu onima E, do onih e, koji trebaju, e, koji imaju potrebu za transparentnim informacijama. Isto tako što se tiče kontraktualizacije i masifikacije ponude, u javnosti o ovim temama kruže brojne različite informacije i mnogo smo toga i mi ovdje razgovarali u proteklih nekoliko godina i siguran sam da postoji prostora za međusobnu suradnju, osim u pogledu e, te prve preporuke za koju, kao što znate, moj dom, ali i vijeće nemaju razumijevanja. To bi podrazumijevalo E, izmjenu temeljne uredbe, što bi značilo da od zakonodavca moramo tražiti potpunu izmjenu onoga što smo do sad napravili. U svakom slučaju, veliko vam hvala i čestitam vam na rezultatima. E, u svakom slučaju, ovo je vrlo dobra prilika da svi zajedno raspravimo e, što nam je činiti. Hvala. Hvala vam na ovom komentaru. E, sada ću prijeći direktno na raspravu. Imamo još samo deset minuta, zato vas molim da ne govoriti dulje od minute. Gospodin Lozo je prvi. Hvala lijepa. Prije svega hvala gospođi Truve na njenom e, izrazito interesantnom izlaganju e, o perspektivama za tržište mlijeka nakon kvota zato što industrijska poljoprivreda vodi do koncentracije proizvođača, a to je protivno politici koju je Europska e, komisija uspostavila. E, Francuska predviđa da će u e, da dolazećem periodu bez posla ostati 10.000 mljekara. A sindikat FNSA FNESA E, predlaže, odnosno e, pomoći će, e, morat će pomoći mljekarima koji će ostati bez posla. A Lactalis je procijenio da se radi o koncentraciji e, na tržištu, a ne o padu proizvodnje. A ja s nestrpljenjem čekam studiju mjere protiv neravnoteža na tržištu e, koje e, je perspektiva nakon ukidanja kvota za šećer na tržištu šećer Europske unije. E, moje pitanje je je li Europska komisija zaista svjesna problema koje uzrokuje poljoprivredi. Hvala gospodin Des, jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući, puno hvala na ovom izvješću koje nam je predstavljen. Imam nekoliko komentara. Prilikom poljoprivredne reforme bavili smo se temom količina Rečeno je 30 tisuća tona. Ja sam rekao 250 tisuća tona, nažalost taj predlog je odbijen. Vidite li ovdje ikakve mogućnosti da ipak možemo stabilizacijski djelovati na cijenu? i e, naime kod putra u roku od tri mjeseca je cijena putra Eh, jako porasla i to je najveći porast u zadnjih 20 godina. Stoga bi bilo dobro da smo imali 250 tisuća tona eh, u skladištu kako bi ublažili ovaj veliki porast cijena zato što je pekarska industrija eh, naravno patila zbog toga i prešla na biljne masti, a to pak nije dobro za mljekare. Pa me zanima ne bismo li mogli takve instrumente mogli bolje koristiti kako bi više stabilizirali tržište. Merci, monsieur. Hvala, gospodine Robe. Hvala, gospodine predsjedniče. Htio bih zahvaliti e, gospođi na njenom izlaganju. Vi ste zaista naveli sve glavne razloge za ovu krizu u sektoru mlijeka. da su sreću, cijena je doista porasla prošli mjesec i zato je situacija, kratkoročna situacija e, poboljšana, ali budućnost je još uvijek neizvjesna. Dadamo se da nećemo u sljedećih šest mjeseci e, doživjeti e, novu još težu krizu. Ruski embargo je zaista imao e, snažan učinak na Litvu i neke druge baltičke zemlje, ali Rusi još uvijek piju mlijeko e, i svi ostali ljudi još uvijek piju mlijeko i na globalnoj razini nije bilo posljedica. Međutim, puno je tu loših stvari i nismo sigurni kako će situacija u budućnosti izgledati. Na prvom dijelu ovog sastanka smo razgovarali o tome zašto mladi ljudi e, se ne bave poljoprivredom, zato što u poljoprivredi oni za sebe ne nalaze budućnost, ne vide perspektivu za sebe u poljoprivredi mislim da će se većina u parlamentu složiti s time da nam je potreban neki obvezni mehanizam, obvezujući mehanizam i moramo zajedno sa e, komisijom se dogovoriti kako će taj mehanizam u budućnosti izgledati. Meni je bilo jako zanimljivo da se komisija želi s njima sjesti za stol, pa će se ne može na kraju složiti da liberalizacija tržišta mlijeka možda nije bio najbolji odabir i e, vi ste istražili različita tržišta i regulirali tržišta kao primjerice i tržište u Kanadi. Kakva je situacija primjerice tamo? Vi ste na kraju govorili o, e, obveznim e, definicijama. Kako biste vi to nazvali ako nećete nazvati kvotama? To bi mene zanimalo jer Albert Des je rekao da je trenutačno situacija bolja, ali kako bolja? li se o cijenama ili o čemu? E, zanima me sada kada poljoprivrednici ponovno moraju ublažiti gubitke, naravno da će oni onda opet e, musti krave kako bi te gubitke izgladili. Tako da smo u jednoj spirali i trajno gledano e, potraga za novim tržištima kao što je rekao povjerenik neće funkcionirati I, i komisija to mora priznati jer strategija da ćemo sve više prodavati i da srednji sloj sve više raste i sve više kupuje to nije koncept koji e, će držati vodu i zato nam je potrebna nova politika. I madame Ribeiro. Puno hvala gospodine predsjedavajući i hvala na predstavljanju studije. Pozdravljam ono što ste rekli da postoje neuravnoteženosti u određenim regijama, primjerice u Portugalu je to jasno izraženo na sjeveru ili na, u Azorima. To je jedno marginalno područje i imamo vrlo neuravnoteženu situaciju. Poljoprivreda se sve više zanemaruje. Smatram da bismo se trebali pozabaviti sustavima zaštite poljoprivrednika moramo odaslati signale kako bi poljoprivrednici primili plaću koja im pripada. Postoje i čitav niz specifičnih e, mjera, potrebno je e, možda e, odrediti cijene. Pa me zanima kako funkcionira ovakav sustav u SAD-u i da li on može funkcionirati u Europskoj uniji. Zatim govorili ste o regulaciji proizvodnje u kriznim vremenima i dodatnim prihodima. E, ova tri mehanizma bi smo e, trebali gledati e, neovisno jedan od drugom ili oni e, imaju implikacije jedan od drugog. Dakle, zanima me kako se ovi mehanizmi primjenjuju. Puno hvala. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Hvala na vrlo interesantnom izvješću. Ono što mi je bilo najzanimljivije je usporedba Švicarske, Novog Zelanda, Kanade. Možda bi bilo zanimljivo da ste usporedili i Norvešku, jer Norveška ima vrlo zaštićeno tržište, e, ima proizvodnju koja je usmjerena na jedinstveno tržište, tamo poljoprivrednici e, rade sa istim kao i u Kanadi. Zanimljivo je također e, vidjeti što se događa u Novom Zelandu. Recimo na Novom Zelandu su osnovane zadruge i temeljem tih zadruga se riješio dio problema. Mislim da na samom tržištu mora biti nešto učinjeno, moramo regulirati tržište, barem onda kada vidimo da e, se tržište otima kontroli, a ne tek kada se već otelo kontroli, jer to je preskupo, preskupo za gospodarstva. Samo u Njemačkoj gubimo 3,2 milijarde eura svake godine i ove godine eh, si to također eh, ne možemo priuštiti kao što se nismo mogli ni prošle godine i tako ne možemo nastaviti. Eh, Gospodin Flanagan, hvala puno. Spomenuli ste tržište na Novom Zelandu, a spomenuli ste i kanadsko tržište. U osnovi E, rekli ste da je jedno od tih tržišta jako regulirano i subvencionirano. A što se tiče vaše preporuke broj 5, što mislite na e, prijedlogu CETE? Hoće li ono predstaviti problem? Jer Kanada e, puno regulira tržište i daje puno subvencija. Kako će CETA na to utjecati? Hvala. Hvala gospođo Petir, izvolite na ovoj prezentaciji e, i Hrvatsku kao novu državu članicu također je zahvatila kriza u mljekarskom sektoru od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju uvoz mlijeka e, je porastao četiri puta. Od 2012. do 2014. godine propalo je preko 3,5 tisuće proizvođača mlijeka zbog krize u sektoru mlijeka u posljednjih je godinu dana tisuće obiteljskih gospodarstava prestalo sa radom. Danas u Hrvatskoj proizvodimo tek polovicu vlastitih potreba mlijeka, a trend propadanja proizvođača i dalje raste. Tijekom e, ove godine u jednom mjesecu propalo je 200 proizvođača mlijeka. Zato me zanima da li kroz ove preporuke koje ste dali e, ste razmišljali o tome da postoji razlika između starih i novih država članica, između e, zapadne, istočne i jugoistočne Europe i da bi možda za nove države članice trebalo dati još neke e, dodatne preporuke. Hvala lijepo. Merci, Hvala gospodin Bogović ima riječ. Marijana Petir i ja smo susjedi, dolazimo iz susjednih država, imamo slične probleme. I zapravo moram reći više manje isto. Vidjeli smo da je ukidanje kvota jako utjecalo na samo tržište. Na e, europskom tržištu nema ravnoteže, međutim e, ukidanje kvota različito je pogodilo različite države i zemlje istoka i zapada Europe. E, Postavlja se također pitanja vlasništva e, mliječne industrije. E, Alaktalis je u Sloveniji vlasnik najveće mljekare u cijeloj države i sada se plaća sa 35 na 25 pet e, centi, dakle plaća se 10 centi manje i e, zapravo tu nema e, pravedne trgovine. Govorimo o pravednoj trgovini u Africi, zašto ne bismo govorili o pravednoj trgovini u sektoru mlijeka u Europi? Trebamo imati dugotrajna rješenja E, da li ovo neka regulirana proizvodnja, da li dolazi do smanjenja proizvodnje na dobrovoljnoj osnovi? To je bilo prilično dobro iskustvo ili pak sada raspolažemo e, novim alatima koji će biti u sljedećem e, ZPP-u i da li će se nekako, u kojem će se smjeru ići, što gdje vi predlažete, gdje vi vidite dugoročna rješenja. Hvala gospodin Agnju. Hvala. Sada govorimo o krizi u sektoru proizvodnje mlijeka, a to je e, dovelo do krize u proizvodnji e, slastica za Božić, zato što nemamo dovoljno maslaca i vrhnja u e, Ujedinjenom kraljevini. A e, ponovo pokretanje proizvodnje nakon e, što se poveća potražnja je vrlo teško i zato mi sad gledamo šta radi Irska i e, odnosno mi ćemo e, uvoziti iz Irske i uvoziti iz Nizozemske koji je rekao da Brexit nije dobar za ekonomiju. U svakom slučaju u ovom izvješću je jasno da Eh, je vrlo teško opstati eh, na europskom tržištu za mljekare, vrlo je eh, segmentirano tržište sa vrlo velikim razlikama. Ja bih sad mogao nastaviti, ali zato što ste mi dali samo minutu, sada ću se zaustaviti. Hvala, gospodin Meginis. Predsjedatelju, postao je običaj da ja govorim nakon Stuarta, ali to je dobar običaj i moram reći da smo mi u Irskoj sretni, a sigurno je slučaj i sa nizozemskom. E, mi smo sretni s tim što ćemo prodavati vrhnje i maslac e, u UK-u, a to ćemo, to ćemo nas, nadam se nastaviti i učiniti nakon Brexita. Sad me molim vas podsjetite na e, subvencije u Švicarskoj, jer ja sam zapisala zapisala brojku, moj broj je dobar koji sam zapisala, dobro, u redu, ok, hvala. E, drugi komentar, vi govorite, rekli ste da su potrebne obvezne mjere za proizvodnju. Da li tu govorite o kvotama ili nečemu između e, nekom sustavu koji je između slobodne e, proizvodnje i kvota i da li je u praktičnom smislu to izvedivo. Zatim što se tiče međunarodne trgovine. ako uvedemo manje regulacije, ako, ako su, odnosno neka tržišta manje regulirana, znači neka tržišta e, na koje se mi želimo probiti, to je dobro za europske poljoprivrednike. Dobro, e, hvala, hvala vam e, na pitanjima. Sada ću opet dati riječ gospođi Truve. Molim vas, e, držite se vremena, nemojte da govorite dulje od pet minuta jer zaista smo s vremenom kratki. Hvala svima na pitanjima, na vrlo interesantnim pitanjima. Pokušat ću biti kratka kako ne biste prekasno završili ovaj sastanak. E, oprostite, vi koji ste postavili pitanje na koje neću uspjeti odgovoriti. Ono što stoji u prvoj preporuci jest e, ne samo mehanizam koji je predviđen člankom 222 e, gdje se radi o e, subvencijama za dobrovoljno smanjenje proizvodnje, E, mi mislimo da je ta mjera dobra, ali proračun bi trebao biti puno veći zato što je e, proračun koji je predviđen iscrpljen u roku od nekoliko tjedana zato što je bilo dovoljno proizvođača koji su htjeli smanjiti proizvodnju. Međutim, ako se e, neka mjera ne provede na čitavoj Europskoj uniji e, postoji rizik da će u nekim dijelovima doći do smanjenja proizvodnje, a e, u drugim dijelovima Europske unije će si proizvođači reći a super, ovi su smanjili, ajmo mi povećati. I e, opet nećemo odgovoriti na problem pretjeranje proizvodnje. Zato što u nekim zemljama, Belgija, Nizozemska, e, došlo je do povećanja proizvodnje u 2016. i to dosta snažnog povećanja proizvodnje. E, iz veljače 2016. francuski memorandum je E, pre predložio da se e, aktivira članak 221, a ne 222, a 2013. je e, provedena sinteza na konferenciji o budućnosti mljekarskog sektora rečeno je da postoji mogućnost slobodnog režima uz poticanje smanjenja e, proizvodnje, odnosno e, nalaganja obveze smanjenja proizvodnje u vremenima krize. Znači to nisu prave kvote, nego e, u slučajevima pretjerane proizvodnje da imamo mehanizam koji bi to riješio taj problem, a ja mislim da se mi još uvijek nalazimo u krizi. Stabilizacija je nastupila na nekim tržištima, u nekim zemljama, ali u brojnim regijama e, je kriza još uvijek traje. Naravno, na međunarodnom tržištu, prije svega maslaca, a ne e, na tržištu mlijeka u praha, postoje pozitivne e, naznake. Ali što se tiče cijene koju dobiva proizvođač nije došlo do eh, porasta te cijene. U Francuskoj smo ustanovili da četvrtina proizvođača u 2015. godini je imalo negativne rezultate na kraju godine. Znači poslovali su s gubitkom 25% francuskih proizvođača mlijeka. A došlo je do restrukturiranja sektora što se tiče različitih alata, da mi se zalažemo za kombiniranje različitih alata, znači e, kombiniranje alata za e, smanjenje proizvodnje u vremenima krize, isto tako alata koji bi stabilizirali prihode e, bilo kroz mutualizaciju, bilo kroz veću pričuvu Europske unije, bilo kroz protukrizne mjere. E, isto tako bilo bi dobro da imamo e, subvencije koje su bolje usmjerene, e, koje su bolje targetirane, a to vrijedi i za nove države članice, odnosno za područja u nepovoljnom položaju gdje postoje posebne potrebe. Sve te probleme bismo trebali e, moći riješiti, ali e, upravljanje e, količinama, odnosno preporuka broj 1 je nezaobilaznik ako želite riješiti ovaj problem. Na kraju želimo odgovoriti na pitanje koje se odnosilo na druge države, odnosno na Kanadu. E, u Kanadi e, postoje kvote, kao što smo ih mi prije imali, isto tako postoji interventna cijena koja se određuje e, na temelju troškova proizvodnje, a isto tako postoje i regionalni planovi koje međusobno dogovaraju struka i država, a to postoji u SAD-u i u SAD-u postoji taj sustav koji mi nemamo. E, znači, mm, uz državnu potporu, odnosno država e, surađuje zajedno sa industrijom e, pri e, određivanju cijena, a proizvođači iz Kanade se boje eventualnog stupanja na snagu sporazuma CETA zbog sira i oni se boje zato što već više godina postoji pritisak na sustav kvota i oni se boje da će stradati njihov sustav kvota ali dovođenje u pitanja sustava kvota u e, Kanadi bi značilo da bi došlo do viška proizvodnje i da bi isto tako došlo i do učinka na naše tržište. A zatim što se tiče sektora mesa u Kanadi koji je potpuno dereguliran mm, svejedno je e, u tom kontekstu sektor mlijeka e, zadržao kvote u Kanadi. Evo e, toliko o važnosti kvota. I sad samo za kraj želim vam e, pokazati ovaj e, prikaz, ne znam vidite li kartu, ovdje zelenom e, bojom su označene regije koje su 2014. godine imale najviše proizvodnje po kvadratnom kilometru, a s desne strane rozom bojom su označene regije koje su bile dobitni, koje su od 2014. do 2017. godine zaradile, a one koje su izgubile. Nizozemska je primjerice morala uspostaviti sustav ograničavanja e, e, iskrcavanja životinja E, za proizvodnju mesa i za proizvodnju mlijeka zato što zbog e, okolišnih izazova e, smo u situaciji u kojoj s ovakvim načinom proizvodnje uopće ne možemo ispoštivati naše obveze zaštite okoliša. Evo, prostite što sam tako puno vremena uzela. Hvala vama i oprostite vi nama što smo vam tako ograničili vrijeme. Vrlo je teško uh, funkcionirati u tim uvjetima gdje imamo tako malo vremena, ali evo imamo još uh, jednu važnu temu pred nama, jednu važnu točku dnevnog reda za obraditi. Prelazimo sada na sljedeću šestu točku dnevnog reda, a radi se o razmjeni mišljenja o prijedlogu izvršne direktive kojom se mijenjaju prilozi 1 do 5 direktive 29c vezane za mjere proizvodnje, vezane za što štetne organizme e, za e, biljke i e, njihovo širenje po zajednici. Znamo da će se ta direktiva vijeća zamijeniti novom direktivom koja je govorena o štetnicima za biljke usvojena je dakle u listopadu na prvoj sjednici, prvoj plenarnoj sjednici e, i e, prošlog tjedna je objavljena u e, službenom listu. Gospođa Aguilera smatra da je to može biti vrlo loše u izvršnom dijelu, a na sastanku osmog 8. studenog e, se e, predstavila situacija i e, danas ćemo raspravljati o prijedlogu rezolucije koje bi trebali sutra glasati nakon glasanja izvješću Danten. Najprije ću dati riječ pojedinim zastupnicima, pa onda predstavniku komisije. E, e, gospođo Aguilera, vi ćete prvi dobiti riječ, a nakon toga ostali zastupnici. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Biti ću kratka. Naravno da bih ja rada vodila raspravu na ovu temu, ali koliko sam ja shvatila, već je postignut dogovor. kako god, nikada nije loše raspravljati i stoga ćemo to i učiniti. Dakle, radi se o e, rezoluciji, e, radi se o nacrtu e, direktive, radi se o izmjeni direktive vijeća 2000. kroz 29 E, postoje neke razlike. Sada imamo novu uredbu vezanu u zaštitu bilja. To je dobra uredba koja stupa sada na snagu i sigurno e, će riješiti neke od e, trenutačnih problema. No ovaj nacrt direktive je u suprotnosti sa određenim aspektima koje smo, o kojima smo odlučili. Radi se o ne primjerenoj fitosanitarnih, neprimjerenosti fitosanitarnih kontrola kod e, određenog e, voća kao što su agrumi, dakle neprimjerenost fitosanitarnih kontrola s obzirom na proizvod. Kada se radi o agrumima, ako, su oni zamišljeni za e, izravnu potrošnju ili e, preradu u industriji, to je dakle razlika koju činimo, jer se potom prerađuje u sok. E, radi se o štetnicima, dakle kontrole su neprimjerene i ne uzimaju se u obzir njihova konačna primjena. Radi se o vrlo ozbiljnim e, bolestima. Vi ste govorili o španjolskim interesima, ali to nije istina. Radi se o interesima, e, odnosno radi se o zdravlju biljaka. To nije samo španjolski problem. Dakle, radi se o agrumima, ali svi mi znamo kako je situacija e, po pitanju kseleze. Los Xylella fastidiosa. Dakle, e, radilo se o jednom e, drvu, jednoj vrsti koja je, uvezena na jug Italije. Dakle, mi moramo uzeti u obzir e, da činimo razliku između e, agruma koja, e, koji se e, direktno izravno troše ili koji se prerađuju u sokove. Zatim još jedna bolest koja se spominje u direktivi. Govori se o učinkovitom tretmanu, no ne slažemo se s tim. Dakle, predlaže se tretman hlađenjem, no to nije sasvim jasno ako govorimo o učinkovitom tretmanu, liječenju. Dakle, zahtjeva se da se e, liječi e, hlađenjem. Zašto mi to ne možemo učiniti? To me zanima. Dakle, to su ti aspekti koji su prema našem, odnosno mojem mišljenju, ovdje nedovoljno zastupljeni, ne treba raspravljati o njima i o kojim god proizvodima da se radi, moramo uzeti u obzir koja je krajnja uporaba. I to moramo svakako uzeti u obzir kada govorimo o organizmima štetnjima za bilje. I sada ću završiti. Dakle, ovo nije pitanje međunarodne trgovine grumima, ne radi se o zaštiti europske proizvodnje, u ovom slučaju proizvodnje agruma u Europi. Ako da bi, da bi se radilo o nekoj drugoj vrsti, rekli bismo isto. Puno hvala. Hvala lijepa. E, ste, dakle, bili precizni. Evo, otvaram diskusiju. Gospođa Miller. Gospodine predsjedavajući, hvala. Neću e, sada to skrivati e, i reći ću da mi se baš ne sviđa ova rezolucija. Radi se o provedbenoj uredbi 2016. 20. 31 koja će vjerojatno 2020. stupiti na snagu i mi sada sastavljamo ovdje rezoluciju vezano uz e, provedbene pravne akte, pa me zanima da li će to biti obvezujućeg karaktera, ne vjerujem da hoće. Ako ćemo e, sutra sutra ćemo glasovati o tome i mislim da je važno da se e, EFSA stavi ovdje u prvi plan i ja vjerujem da će ona poduzeti sve potrebne mjere kako ne bismo uvezli e, štetočine u Europu Sada smo u jednoj fazi odlučivanja, odlučujemo između trgovine sa trećim zemljama e, bez e, carinskih barijera i e, između zaštite europske proizvodnje. Ja osobno tendiram k tome, naginjem k tome da odbijemo ovu rezoluciju. Hvala, gospodin Des ima riječ. Puno hvala gospodine predsjedavajući i draga kolegice Aguilera na predstavljanju ovoga izvješća. Svakako e, priznajem da postoji ovaj problem, dakle da uvozimo štetočine iz trećih zemalja u Europsku uniju i da su nam potrebne mjere. No još ne znam kako ću sutra glasovati. Vjerojatno ću podupriti ovu rezoluciju zato što smatram da E, trebamo još čuti i e, vijeće i ja imam povjerenja u e, znanost i u vijeće da je donesena prava odluka. Ne znam je li to nužno potrebno ovakav tretman, ovakvo liječenje, ali tu vjerujem struci to da kako nema nikakve veze s vama kolegice. Sutra ćemo već glasovati i mislim da bismo mogli glasovati možda i tjedan dana kasnije, zato što ne moramo mm, žuriti, ali sad nakon 19 sati ćemo e, izraditi popis i sutra ćemo već glasovati. Zašto sve e, mora biti po tako velikim vremenskim pritiskom? Dakle, ne kritiziram vas, već e, iznosim kritiku samo na račun samog postupka. Dakle, mene bi zanimalo je li moguće da glasujemo tjedan dana kasnije, a to želi i gospođa Ani Šrajer koja danas e, nije prisutna i e, u čije ime se želim ispričati što nije mogla doći na sastanak. Hvala gospođa Herend. Puno hvala. Podupirem ono što je rekla gospođa Aguilera. Mislim da je ovo pitanje vrlo ozbiljno pitanje, to smo vidjela i kod Fastilele. Nažalost, ona je e, nedugo uvedena i e, u Španjolskoj. Dakle, radi se o tome da ako nemamo e, dovoljno barijera koje će osigurati da naše područje bude slobodno od ovakvih vrsta koje nam nanose štetu i koje nanose štetu našem okolišu, onda to neće biti dobro. Ekološke norme govore da e, ove biljke treba e, podvrnuti fitosanitarnim kontrolama. Ove dvije bolesti se stalno spomenju. Europska komisija je u svibnju ove godine donijela odluku i pri tome je olakšala kontrole za agrume koji su industrijski prerađeni. Dakle, to je bila odluka koja je bila privremenog karaktera i to uz obrazloženje e, koje je tada dano je to sada pretvoreno u trajnu regulaciju. Dakle, ove dvije bolesti su e, bile e, bolesti zbog kojih su donesene privremene mjere. No, dogovoreno je da zaražene e, saznali smo da su uvezene zaražene biljke i to je izazvalo veliku štetu. Stoga to ne možemo prihvatiti, kao što je rekla gospođa Aguilera, pa ne možemo ugroziti proizvodnju agruma u cijeloj Europu, Europi. Hvala gospodin Di Castro. Da, kolege su već govorile o tome i ja podupirem ono što je rekla e, zastupnica e, Aguilera i sada gospođa Hens. Međutim, kolega Des, e, morate znati da ne možemo sada odgoditi glasanje jer ne bismo mogli glasati na plenarnoj sjednici u prosincu. E, e, podsjećam kolege da smo dugo radili, ali smo izvrsno radili jer znate da koliko je ovo sve dugo trajalo i, i ali rezultat je izvrstan i umjesto sada da anticipiramo učinke te uredbe, mi idemo sada u suprotnom pravcu i zato jednostavno mislim da trebamo e, poduprijeti ovo izvješće. Gospodine Belmar. Hvala gospodine predsjedavajući. Slažem se sa onime što rekao Des i ne slažem se sa postupkom. Zašto sve e, moramo raditi pod tako velikim vremenskim e, pritiskom? Ja sam za to da odgodimo glasovanje i mi smo protiv rezolucije gospođa Giljere. Zašto? Zato što tretman hlađenjem e, u trajanju 24 dana, to nije mjera koja ima smisla. Mislim da postoje puno učinkovitije mjere. Osim e, toga, potrebne su hladne noći za citruse, za agrume i kao što sam već rekao, za proizvodnju agruma je to vrlo opasno i mi smo protiv ove rezolucije jer ovakav tretman od 24 dana nema smisla i trebali bismo industriju agruma na taj način bismo šokirali industriju agruma, a to nije u našem interesu. Hvala gospodin Vitema. Hvala. Hvala gospođi Aguilera na izradi ove rezolucije. Mislim da je vrlo važno zaštititi Europsku uniju od štetnika, pogotovo iz trećih zemalja. Moramo e, u tom smislu uvijek biti rezolutni. Međutim, rezolucija kakva je sada, e, mi e, budi sumnju, odnosno dvojbu, zašto bismo za citruse sada trebali imati tu jednu mjeru, jer ako se radi o hladnom liječenju e, postajemo ranjivi, odnosno e, ograničili smo samo na to i e, ograničavamo inovacije, ograničavamo djelotvorne mjere koje su možda još bolje, povećavaju se troškovi, a isto tako, i to moramo uzeti u obzir, mislim da to može isprve imati protekcionističke E, rezultate u odnosu na treće zemlje i to mislim da nije e, u skladu sa pravilima svjetske trgovinske organizacije, nije ni u skladu sa prioritetima ovog odbora. Da, drugim riječima mislim da moramo e, na najbolji mogući način štititi Europsku uniju od štetnika iz drugih zemalja, ali ako se ograničimo isključivo na hladno liječenje, mislim da to nije dobro. Zato molim da se glasovanje e, odgodi na sljedeći tjedan, na ponedjeljak iz mog e, ureda su mi rekli da se na e, odboru Agri još uvijek može glasati sljedeći tjedan u ponedjeljak pa bih molio da se odgodi glasovanje do tada. Gospodin Takula, hvala. Poštovani predsjedatelju, poštovani kolege, ja bih isto htio sam vam podijeliti finsku perspektivu. Mi uvelike ovisimo o uvozu e, citrusa zbog e, naše klime. Isti slučaj u drugim e, skandinavskim zemljama i zato ja moram reći da sam protiv ove rezolucije. potpuno se slažem s vama da Europska unija mora Priječiti uvoz e, štetnika, a isto tako iz e, međunarodno trgovinske perspektive moramo osigurati da se e, bilje koje uvozimo u, odnosno proizvode koje uvozimo u Europsku uniju da ne sadrže štetne tvari i organizme, ali mi e, već uvijek, već, već, imamo e, mjere e, i, i mehanizme za kontrolu i nadzor i ako neke zemlje ne zadovoljavaju naše standarde, onda ćemo jednostavno provesti sankcije. Hvala, gospodin Danten. Poštovani predsjedniče, poštovani kolege, ovo me e, podsjeća na raspravu o e, ekološkoj e, proizvodnji, odnosno na raspravu o uzgoju bez zemlje. I ova rasprava je problem zato što e, nešto u e, domaćoj klimi nije problematično, ali kad mi to uvezemo u našu klimu postaje e, problematično pitanje je isto tako fitosanitarne zaštite u Europi. Sjetite se što je bilo sa E, isto tako e, ima, bilo je problema sa e, bolestima goveda koje su se javile tek nakon uveza, uvoza u Europu. Zato molim vas da Europski parlament pokaže svoje, svoju predanost e, rješavanju ovih fitosanitarnih poteškoća s kojima se u svijetu danas suočavamo. Hvala gospodine Dantena. Sada riječ ima komisija gospođa Andre. Izvolite. Oui. Bon. Merci, merci monsieur le président de nous donner la parole. Hvala što ste mi dali riječ gospodine predsjedatelju. Samo želim reći, kao što smo već e, rekli na prethodnom sastanku odbora, ovaj, e, odnosno komisija, e, prijedlog komisije za cilj ima osnažiti mjere koje već imamo, koje smo već proveli osnažujemo mjere za e, organizme koje već jesu na našem e, popisu, citrus cancer, citrus black spot i e, citrus greening. A stajalište komisije je da ovo nije protivno novoj uredbi koju je usvojilo vijeće skupa s komisijom jer mi E, samo dodajemo dodatne organizme na popis i ne činimo ništa što je protivno e, uredbi. Upravo suprotno. A zatim što se tiče e, prerade. Neki europski proizvođači uvoze sirovinu i E, tražili su e, novi način e, uvođenja naranče za preradu i zato smo mi uveli taj novi način uvoza u hitnim odnosno u, situacijama nužde i uveli smo dakle Uruguay, Južnoafrička republika i Brazil. To su Znači, poanta je bila na horizontalan način e, uvesti te nove mjere u zakonodavstvo kako bi se to primjenjivalo na sve, a ne samo na te treće zemlje. E, da li je to e, protekcionistički? Ne, to je u potpunosti u skladu sa e, stajalištima EFSE. EFSA će vam reći da u da, odnosno u trenutku u kojem nešto uđe u Uniju i dobro je popraćeno i da nije zaraženo, e, znači to je preduvjet za sve, ne smije biti zaraženo, e, znači ako se prate e, procedure, EFSA kaže, ako se radi o regiji u kojoj nema proizvodnje citrusa, nema nikakvih poteškoća. I to je upravo ono što mi i činimo, uvjeti E, kažu da, evo ovako proizvod ulazi u Europsku uniju, prati se na taj taj način, e, s otpadom se postupa na taj taj način i sve to u zoni u kojoj ne postoji fitosanitarnih rizika i tu smo potpuno u skladu sa pravilima EFSE, odnosno stajalištem EFSE. Želim to naglasiti da to svima bude jasno. Zatim, što se tiče prerade, odnosno što se tiče liječenja, e, bilo da se radi o tomato tibi ili e, citrus cancer, e, tu su dvije verzije. Znači jedna, jedna mogućnost je da pustimo trećim zemljama da odluče o tome koja je vrsta liječenja najučinkovitija i vidjet ćemo što će oni odlučiti. A isto tako postoji druga mogućnost, e, znači ako poznamo koja je e, vrsta liječenja najbolja, zašto ne bismo to naveli, a ostavili mogućnost da se i druge e, metode liječenja primijene. A mi tu raspravu nismo završili u našem odboru, a ova rasprava koju vi ovdje E, vodite, znači odnosi se konkretno na e, hladno liječenje za citrus e, kancer i ta rasprava nije završena na razini našeg odbora. Ali mi u komisiji ne vidimo što tu konkretno možemo učiniti, zato što smo 100% usklađeni sa stajalištem EFSE i ne znam kako možemo promijeniti, odnosno poboljšati taj, taj, taj tekst. Evo, to je situacija. Rasprava će e, završiti u okviru stalnog odbora. E, ja sam e, zapisala, zabilježila ono što ste vi ovdje rekli, ono što vi ovdje govorite i ostali članovi odbora prikupljaju inpute na drugim stranama, ali što se tiče uvoza za preradu, e, ne vidim drugo rješenje osim onih pravila koje je komisija već predvidjela, koje su u potpunosti strogo, u potpunosti u skladu sa pravilima EFSE. Ne znam, možda možemo naći neku vrstu srednjeg e, puta, e, odnosno kompromisa koji bi uzeo u obzir i pomirio različite interese E, u stalnom odboru i u komisiju e, još uvijek dakle raspravljamo na temelju predstavljenih e, prijedloga, a u stalnom odboru još uvijek moramo o tome raspraviti i nakon indikativnog glasovanja imamo 60 dana, e, to je period u, okviru kojeg moramo omogućiti trećim zemljama da e, se osvrnu na zaključke. Nama je naravno glavni cilj zaštititi e, Europsku uniju, biti u skladu sa znanstvenim dostignućima i predstaviti proporcionalne mjere, a u tih 60 dana ćemo vidjeti, odnosno nakon tih 60 dana ćemo dakle vidjeti. Ali isto tako mislim da postoji još jedna etapa, savjetovanje sa trećim zemljama i ta etapa nastupa nakon e, indikativnog glasovanja u e, odboru sa državama članicama. Evo, htjela sam vam e, približiti E, situaciju u kojoj se mi nalazimo, odnosno stadiju do kojeg smo došli u našim raspravama i u ovom trenutku mislim da mi tu ne nalazimo ništa problematično i stajalište komisije je takvo da ćemo mi nastaviti e, sa ovim tekstom kakav on je u, mjeri za, za e, hitne, odnosno za izvanredne situacije. Dakle, da sažmem, radi se o vrlo važnoj stvari i ako parlament treba intervenirati, mora to napraviti e, brzo. E, pitanje je hoćemo li glasati sutra na odboru, to je vrlo važno pitanje, ja vam mogu dati moje osobno mišljenje. E, čuli smo da možemo glasati i u ponedjeljak kako bi e, se sve stavilo na glasanje na plenarnoj u prosincu. Treba vidjeti kakva je većina u e, našem odboru. E, treba li dakle odgoditi ili glasati sutra? Znamo da je ipak E, to značajna rezolucija i da bismo mogli glasati sutra. Paolo, ja ću pokušati naći rješenje. Nemam ništa protiv da se odgodi za nekoliko dana. Međutim, ja bih htio da se u prosincu na plenarnoj glasa. Dakle, e, ako smo sigurni da će svakako biti taj tekst na glasanju u plenarnoj u prosincu, onda četiri ili pet dana ne mijenja ništa puno. Tajništvo mi kaže da ako glasamo 5. prosinca, da i dalje možemo glasati na plenarnoj u prosincu. Samo bih htio jednu stvar dodati. Izračunali smo da je e, moguće glasati tek petog i nakon toga na plenarnoj u prosincu. Da, ali konferencija predsjednika mora pristati na to. Dakle, može se odgoditi glasanje do petog prosinca, ali treba potpor političkih vlasti i da treba se izglasati na konferenciji predsjednika. Sutra ćemo već glasati kao što je predviđeno jer se radi o većoj, e, o vrlo važnoj temi. E, pa ćemo onda glasati sutra. Hvala lijepa kolegama, prevoditeljima što su nam se radimo 10 minuta dulje. Ugodno večer, vidimo se sutra.